Damen Dobar dan. Molim za malo pažnje. Danas moramo riješiti jedno važno pitanje, pitanje proračuna. Žil nam je izvjestiteljica. Evo i molim da nam kaže nekoliko E, uvodnih riječi. Nina, izvolite. Zahvaljujem uvaženi kolege. Dakle, glasat ćemo o proračunu za 2017. I obzirom na kašnjenje s postupkom nismo imali priliku rasprave nacrta proračuna s vijeća prije početka praznika i znam da mnogi zastupnici ovdje su razočarani e, time što je vijeće predložilo da se dosta toga sreže u, pod, u dijelu E, proračuna koji se odnosi na vanjske poslove. Znači, e, znatno srezana sredstva 2,5 milijuna za odbrane sredstva za plaćanje kao i u dijelu za preuzimanje obveza, a što je razočaravajuće obzirom na to koliko su važna e, upravo važan posao koji mi radimo i jasno je što se događa E, mislim, naša cijela okolica Europske unije je u previranjima. Pogledamo Ukrajinu, Siriju, izbjegličku krizu. Sve to izaziva znatnu zabrinutost u Europskoj uniji, u cijeloj Europskoj uniji. Pa je moj pristup kao izvjestiteljice bio osigurati da se usredotočimo na područje od ključne važnosti i ključno je i važno da zemlje članice u tim područjima jače djeluju i znam da mnogi zastupnici misle da moramo podopirati i održive razvojne ciljeve, posebice u Africi i baviti se i e, onim uzorcima koji tjeraju ljude da napuštaju svoje domove u potrazi za boljim životom i kreću u migracije. Dakle, evo samo kratko stav koji sam ja zauzela na nekim od ovih pitanja, posebice što se tiče pilotskih projekata. Naime, mislim da je važno da se usredotočimo na odnose sa ključnim strateškim partnerima i upravo zato zajedno sa pučanima podupirem prijedlog da osiguramo da se financiranje usmjeri u jačanje transatlantskih odnosa u skladu sa interesima ne samo e, interesima e, druge strane Sjedinjenih država. Također važno je razminjivati najbolje prakse i E, boriti se protiv radikalizacije kod strateških partnera, posebice u regijama gdje ekstremizam se tek razvija, ali svejedno u usponu, kao na primjer u Južnoj Aziji. I upravo zato sam podnijela prijedlog za suradnju s Bangladešom i Indijom u tom pogledu. Također, podupiramo, e, ja sam za podupiranje pilotskih projekata za jačanje civilnog društva i E, prava e, na zemlju i sindikalizma u Latinskoj i Južnoj Americi. Dakle, zahvaljujem još jednom svim izvjestiteljima u Sjeni na suradnji i nadam se da će naše glasanje danas e, podupreti našu ambiciju za jakom i učinkovitom vanjskom politikom. Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvaljujem. Žele li još netko reći nešto? E, naravno, danas nema rasprave. E, obzirom da danas e, glasamo. Gospodin Kovin. E, mi djelujemo polako, a situacija se tako brzo mijenja u Turskoj, pa prije nego što krenemo glasati, i ako razmišljamo posebice, treba dobro razmisliti posebice o novcu koji će ići iz Turskoj. Zahvaljujem. Hvala predsjedniče, ja bih prije svega htio zahvaliti Nini Gil na izvrsnoj suradnji. Vrlo smo dobro surađivali. Mislim da imamo vrlo dosljedne stavove u ovome odboru vezano uz proračunska pitanja. Ja sam protiv prijedloga koji smo upravo čuli. Mislim da ćemo danas o tome glasovati. Postoji e, mnogo točaka oko kojih je postignut kompromis e, klubova zastupnika. Thank you very much. Zahvaljujem. Gospodin e, ne mogu vam e, dopustiti e, da se razmatra još jedan tjedan. U četvrtak, na primjer, je rok za podnošenje amandmana, pa vaš prijedlog ne možemo usvojiti. Žao mi je, evo, vaš prijedlog za još jednim dodatnim tjednom. Znači, možemo krenuti s glasanjem. krećemo sa eh, amandmanima za proračun 2017. Dobro, eh, evo prvo moramo vidjeti što ćemo s time, a onda možemo glasati. To je redovni slijed. Sedam sedam nula dva, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 7703, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, AFET je uvijek e, ispred. AFET 5295, e, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. AFET 5323, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 5291, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 5293 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 309 e, tko je za, protiv, provjera elektronički. ist mit 31 zu 8. 31 e, prema 28 usvaja se. Amandman 311. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Pet, tri, jedan, jedan. E, mojem u izgleda da je u mojoj verziji malo drugačije. Također trebate razmisliti e, tko je i zatražio ovaj amandman, naravno. Da je 5311. Dakle, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoje se. 5313 tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je osvajano, ali provjeravamo. Zatvaram. Mm, imamo jednog socijalista previše, samo jednog Usvaja se 32 na 26. 5, 3, 1, 2, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 5, 3, 2, 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 5, 3, 1, 0. Tko je za? Protiv? Protiv? suzdržani, usvaja se. 5266 tko je za, protiv, suzdržani, odbije se. 5328 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5290 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5258 tko je za, protiv, suzdržani, od se. 5259 tko je za, protiv, suzdržani, od se. 5257 tko je za, protiv, suzdržani, od se. 5254 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 5267 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 5262. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbije se. <laughs> to se vi šalite. Sada skupno 5334 do 5339. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 5256. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 532 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5268 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 5330 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 5, 2, 6, 9. Gdje je? 5, 2, 6, 9. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. E, možemo li 5252 do 5270 zajedno izglasati on blok. Dobro, 5252 do 5270. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5333. E, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 5271. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5272 tko je za, protiv suzdržani odbija se, 5260 tko je za, protiv suzdržani odbija se, kompromis 3 tko je za, protiv suzdržani usvaja se, 5321 tko je za, protiv suzdržani usvaja se, 5273 tko je za, protiv suzdržani odbija se, 5331 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 5327 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 5326 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 4 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 5283 e, e, usmenim amandmanom tko je za? Protiv suzdržani usvaja se skupno o 5340, 5341 do usmenog amandmana 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 5274. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5304. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5286, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5287, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5264, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 5265, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 5305 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5289,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 protiv, suzdržani, odbija se. šest tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. osam za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5285 usvaja se. 5299 plus usmeni amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Evo za sljedeći amandman ja želim e, kratko samo nešto reći. Naime, radi se ovdje pitanje osoblja službe za vanjsko djelovanje gdje vjerujem da imamo neravnotežu između podjele na zaposlenike e, zajednice i nacionalne zastupnike u National Agents i jučer sam o tome razgovarao sa gospođom Mogherini telefonski i ona mi je danas e, poslala u tom smislu jedan dopis u kojem nam više manje daje pravo u tome da se radi o određenim neravnotežama, znači kod menadžmenta koje su ključne ovdje i kao nekih e, kao i vodećih poslova i zastanstvima i da je e, spretna, da, spremna, dakle nakon što mi sad ovo izglasamo još ipak pregovarati i raspravljati prije nego što dođe do zaključnog glasanja o tome. Pa još ćemo e, o tome ipak razgovarati. Mislim da je to dobar e, razvoj događaja, ovo što smo postigli. Pa evo, molim, ako možete sada glasati sa da, da to izglasamo, a onda da konstruktivno i brzo u pregovorima pronađemo rješenje. Izvolite. Mikrofon nemamo. Znate da ja nikad ne bih e, dao amandman na to da ima ili prigovor na to da ima previše EU osoblja. Ne, imamo previše menadžmenta u e, sjedištima, nacionalnim sjedištima. Znači imamo puno previše nacionalnog osoblja u odnosu na osoblje e, Europske unije, a tu postoje jasni propisi koji su ispregovarani o tome koliko E, osoblja treba doći iz diplomatskih službi, zajednice, znači jasan je, rasna je raspodjela i sad je jasno da je došlo do neravnoteže i dobro, naravno, tek smo pet godina od početka, ali svejedno postoje obveza da se to nekako riješi i to trebamo riješiti. I e, eto, sada ćemo E, imamo obećanje gospođe Mogherini da ćemo riješiti to pitanje. Hvala, izvolite. Predsjedniče, ja predlažem, mislim ja ću glasati za ovaj amandman. E, neću pregovoriti ništa, ali svejedno e, želeo bih detaljnije informacije o ovoj temi, možda negdje u bližoj budućnosti, znači više detalja. Hvala. Dobro, napravit ćemo to tako distribuirat ćemo. Evo, ako hoćete, i dopis gospođe Mogherini e, sa svim detaljima. Ja sam ga dobio tek jutros, pa očigledno nije još uključen u materijal, ali možemo to tijekom dana. A imamo i neke e, primjetke dodatne ako želite. E, znači, ovaj zajednički amandman Hofstadt, Brok, Gualtieri je nešto o čemu će se dakle još pregovarati, vi ćete onda imati dopis gospođe Mogherini imaš iskoristi. Izvolite. Hvala. Problem je također da u institucijama također postoji e, jasna neravnoteža e, u e, osoblju zajednice i nacionalnom osoblju. I tu također treba razmotriti ovu neravnotežu koja slabi položaj e, zemalja e, Srednje Istočne Europe, novih zemalja članica, pa računamo na vas da ćete se i time pozabaviti. Da, to ćemo isto pogledati, već i jesmo i to naročito zemlju koju dobro poznajem, jako je najloše prošla ko u ovom e, pogledu, ali dobro. Mislim da će se još nešto od toga uspjeti naknadno riješiti, kao što sam već rekao. Dobro. I ovako imamo namjeru, ako mogu tako reći, dakle Gautier, Ferhofstadt i ja, da na jesen još jednom napravimo reviziju e, što se tiče provedbe sporazuma o, o vanjskoj službi, tako je bilo i dogovoreno i također tu možemo odigrati odgovarajuću ulogu. I još jednom pogledati o čemu se dakle radi. Gospođo Kanjeta, izvolite. Ne, ja već glasam. Aha, oprostite. Pa dobro, glasajmo tko je za ovaj amandman. Suzdržani. Protiv. Usvaja se. E, amandman. Samo malo, prostite. Skupno. 5239, 5231, 5232. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 5298. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I to je bilo to. Zahvaljujem. Gospođe Jill odlično odrađen posao izvjestiteljice. E, I zato smo bez velikih komplikacija ovom brzinom e, prošli kroz to. A sada e, nacrt mišljenja. Prvi amandman, gospođa Luzin, tko je za, protiv, suzdržani odbija se, dva tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Breda se nikada, Breda se nikada ne krede. Jedan socijalist previše. Četiri. Kompromis jedan. Tko je za? Protiv. Suzdržani osvaja se. 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 10. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dvanaest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 14. koje je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 15. koje je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 16. koje je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 18. E, prvi dio. koje je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se elektronički o cijelom tekstu. Zatvaram. 15 za, 6 ne, 5 suzdržanih, e, zaključeno, zahvaljujem. Hvala i za čestitamo izvjestiteljici puno sreće u, pregova, u pregovorima sljedećeg tjedna sa odborom za proračun. Točka 7. Izvješću putu u Tursku. E, dakle, oni koji e, su zainteresirani bili samo za novac, još nisu napustili sal, a neka to onda učine tiho i što prije. Kolleginnen und Kollegen. Uvaženi kolege. Molim malo pozornosti. Good morning. Evo, dobro jutro svim kolegama. Vidim koji su nam se i pridružili. Evo, kratko nakon događanja e, ovog ljeta, onoga svega što se dogodilo ljetos i posebice sa pućem u Turskoj. Temeljem e, poziva koji sam dobio od Turskog ministra vanjskog e, poslova Kate Piri, naša izvjestiteljica, i ja na uputu predsjednika Šulca bili smo prošlog tjedna u Turskoj i moramo reći da je u međuvremenu se situacija još pogoršala. E, u Turskoj vlada znatan, bio znatan nemir, E, primjeni su i gospodin Putin, e, predsjednik Putin i kod gospodina Erdogana, ali niko iz e, inozemstva, jer se predstavlja da svi protiv puća, ali što se ostaloga tiče, uglavnom se razgovaralo o sporazumima oko izbjeglica, liberalizacije viznog režima i tako dalje, tako da se razvila jedna cijela kakofonija, ako mogu tako grčki reći Znači kako fonija glasova s jedne i druge strane. Tako je to zapravo izgledalo i to nije baš bilo naročito korisno. I moram još reći da da je sam posjet bio pozitivan jer da smo razgovarali otvoreno i jasno i o ključnim i kritičnim pitanjima, ali i konstruktivno također. I jasno smo rekli da razvoj prije samog puća u, Turskoj što se tiče slobode govora i drugoga nama nije bilo prihvatljivo i nije prihvatljivo i da je to Tursku samo udaljilo dalje od Europske unije, a istovremeno smo također rekli i to vrlo jasno da smo mi protiv puća i također da smo sretni što sve četiri stranke i ADP e, da su sve bile u parlamentu protiv puča i još uvijek jesu. Znači, sve demokratske izabrane stranke su se izrazile protiv ovog e, vojnog puča vodili smo razgovore sa, premijerom i raznim e, ministrima, ministrima vanjskih poslova i ministrom vanjskih poslova, ministrom unutarnjih poslova. I također meni još e, jedan razgovor koji mi još i sad nije sasvim jasan sa ministrom pravosuđa. I osim toga smo inače udobno, ugodno razgovarali sa Ismanom Karamanom predsjednikom e, parlamenta e, kao i sa strankama i sa HDP-om i sa civilnim društvom i situacija je takva da e, mi je tek tada možda postalo sasvim jasno da je E, Turska doživjela jedan šok. Mislim, od 2013. E, su već vidjeli e, određena kretanja koja su onda pokrenuta i koja su se kasnije pokazala još pokazala, mislim, što smo i mi vidjeli da je vlada neke stvari još morala u međuvremenu naučiti. I ja sam isto nešto naučio i danas e, nakon ovog puta neke stvari e, vidim drugačije nego što sam ih vidio prije puta. I e, tu se radi jednoj skupini koja već dosta dugo razvija svoju strukturu, se je infiltrirala u Ehm, institucije, u vladu, u vojsku, a koji su e, zapravo vodili paralelnu zapovjednu strukturu onda i da što se samo brojčanih snaga tiče, da je to bilo znatno e, puno e, više nego što se, puno više njih nego što se vjerovalo. Znači, to su, rade tako da su mlade odgajali tako od e, rane mladosti, znači u ovom ovakvom bratstvu godinama, desetljećima i da e, rade u takvom jednom oku, oku e, okolišu, znači koji vjeruje da šarijat, šarijatsko, pravo treba vrijediti bez iznimke i na svim razinama i na državnoj razini. I sada kada se dođe u parlament može se zapravo vidjeti kao što smo i mi vidjeli E, da e, je, da su i neke rakete ispaljene e, sa pozicije parlamenta. Mislim, ubijeno je 150 zastupnika. Mislim, tamo se zapravo gađalo i zastupnike raketama. Znači, evo, mi smo, recimo, predstavite se, evo, evo, mi smo u Europskim parlamentu, recimo sa 150 ljudi u plenarnoj sjednici, recimo u plenarnoj dvorani. Nije baš često da bi e, E, se tako nešto dogodilo i odjednom padne bomba e, usred e, recimo plenarne sjednice i pobije sve. Mislim, ako se to možete predstaviti, shvatit ćete da se ne radi baš o zabavnim stvarima. Ili recimo u Francuskoj nacionalnoj skupštini ili u Westminsteru da se dogodi tako nešto. I to da čini vlastita vojska, vaša vlastita vojska avionima i helikopterima. I ako su stvari ispravno rekonstruirane, e, također e, se, su napadi izvršeni na e, odmaralište i neka od objekata u kojima se nalazio predsjednik. I, znači, radi se o značajnom, velikom riziku gdje on onda krenuo e, na večer e, avionom u Ankaru, zapravo niko <laughs> nije znao. Mislim, je, li, e, mislim, suprotna strana je u tom trenutku još imala F-16 aviona u zraku i mogli su ga samo skinuti. Znači, radi se zapravo o, o paralelnim strukturama države, paralelnim strukturama unutar jedne države i to treba se predočiti, imati pred e, očima da dijelovi vlade nisu u stanju više djelovati, da su e, ovim, e, person, ovim razvojem kadra onemogućeni u djelovanju. Jer cijele strukture unutar vladajuće strukture su se raspale. Ali dobro, brzim uhićenjima i otpuštanjima se tako djelovalo, ali na odgovarajući pravni način i još se raspravlja e, naravno Europsko vijeće i e, Turska o tome i rečeno nam je da što se samih procesa tiče protiv, odnosno sudskih procesa protiv tih ljudima, da će to sve ići pravnim e, putem pod nadzorom Vijeća Europe i e, e, Europskog vijeća oproste i e, pazit će se da se to odradi na odgovarajući način. I također neke su se stranke usprotivile puču, ali neće se pregovarati sa HDP-om o tome mi smo rekli da je to krivo, mi mislimo jer e, da HDP treba također biti uključen u te pregovore i oni su bili protiv puča i mi smo to također jasno također rekli na taj način da, da je to jedan način da se nadiđe rascijepkanost zemlje i e, naravno postoji ta najveći, najveći razdor u zemlji je pitanje kurdsko pitanje i mislimo da bi zato bilo smisleno da se pokrene mirovni proces sa Kurdima koji je išao u dobrom smjeru do proljeća 2015. sa nekim taktičkim odabirima, izborima i tako dalje, da se on, da se ti e, ta kretanja moraju vratiti ponovno e, i e, posebice zbog ove nestabilne situacije u zemlji, da, da je to potrebno učiniti i mi smo se držali tog mišljenja i mi smo bili rekli za to da, da treba uključiti HDP jer on također ima priličnu i važnu e, e, funkciju. A to također e, što se tiče ovih ter, terorističkih akata koji su proveli i Daesh i AKP i da na neki način e, e, treba pokrenuti e, ponovno razgovor u državi i PKK naravno je i organizacija naravno koju Europska unija smatra E, terorističkom organizacijom, ne HDP, ali PKK svakako. I Znači, to je temelj na kojemu treba dalje graditi. Nadalje, postavlja se ovdje pitanje koje je sada e, povezano sa napadima u Siriji. Mi smo bili tamo kada je bio i potpredsjednik Biden e, u Turskoj. također, to je EU tisak zaboravio reći i e, irački, kurdski predsjednik koji su također raspravljali e, o cijeloj akciji i da je to dobra stvar da su na taj način e, riješene možda neke stvari koje e, nisu bile jasne i sada je naravno i se konačno jasno Turska uključila u borbu protiv Isisa I to je dobra stvar. Ali postoji tu još jedan motiv koji je s tim povezan, a to je da sirijski kurdi E, to sirijske kurde, Naime, treba se gledati situaciju kako izgleda sada. Trenutno postoji 400 km duga pruga između e, Sirije i Turske na granici. Mislim da je granica 600 ili 700 km, znači na ovih 400 km u kurdskim rukama, u rukama Kurda. je opće mišljenje da e, regija kurdski područje se ne protežu zapadno od Eufrata. I postoje jasne rasprave i sa koalicijom također da se ne ide zapadnije od Eufrata. A, ali Kurdi su iskoristili priliku da došlo do vakuma i krenuli su na ISIS e, i dalje od e, dogovornog, dogovornog područja i e, sada postoji mogućnost da će cijela ovaj potez biti u kurdskim rukama s odgovarajućim konzekvencama i Mislim da su Kurdi, postoji mogućnost da su Kurdi krešli ovdje na arapski teritorij i tamo stanovništvo nije baš tako oduševljeno time što će sada na vlasti tamo biti Kurdi i e, zato bi se tamo Turska e, trebala e, surađivati sa savezima domaćeg stanovništva, ali kao što smo čuli od jutros, E, Kurdi se povlače preko Eufrata i time bi e, vojne mjere protiv Kurda trebale biti obustavljene, što je dobro, pod uvjetom da se više ne nalaze dakle, zapadnije od Eufrata. Znači, ako je to tako, to treba okončati, jer s druge strane, ovi kurdski sirici su bili vrlo korisni u borbi protiv Isisa a i e, to bi dakle zaključilo ovaj cijeli krug. I sada naravno temeljem e, terorističkih hakata i ponekad nejasnog stava Turske e, u i uloge Turske u sirijskom ratu, koja je do sada bila ne sasvim jasna, to se sada malo razjasnilo, mi to pozdravljamo. Sad se vode i razgovori Rusija-Turska o ulozi Asada E, Turske i također e, to treba sve iskoristiti kako bi se e, mirovni proces u Ženevi ponovno pokrenuo. U Turskoj zbog te nestabilne fragilne situacije postoji jasna volja da se usmjeri pogled prema Europi. Dobro, nije bilo nekih velikih ideja, ponovno otvaranja velikih ideja o E, članstvu, ali naravno ekonomski razvoj, oni su toga svjesni, svi su svjesni ide samo preko e, preko Europske unije. Razgovori s Putinom nisu bili toliko e, uspješni, naravno nešto turizma, ali što se tiče poljoprivredne suradnje ne baš toliko jer je Rusija se odlučila oslanjati više sama na sebe, a popularnost Erdogana u Turskoj ovisi o, ovih posljednjih deset godina velikih ekonomskih razvoja. Mislim, posljednjih deset godina Turska je doista napredovala gospodarski i kada vidimo e, da je novi e, premijer europski, izrazito europski orijentiran, da je utemeljio Turkish Airlines e, koji je također E, napravio ovaj most koji je pušten u rad prije tri dana. On je jedan od te arhitekata moderne Turske i na večer sam sjedio s njime više od dva sata i raspravili smo ne samo poslovno nego i dublje, smo raspravljali o stvarima i moram reći da da sam malo revidirao svoju sliku o tom čovjeku koji očigledno vidi E, da se bliža veza s Unijom može postići carinskim e, unijama i tako dalje. Mi u međuvremenu izvozimo 17 milijardi euro, odnosno robe vrijednosti 17 milijardi euro u Tursku. I dakle ovaj e, ekonomski razvoj može opstati samo ako se ostvare bliži odnosi sa Europskom unijom. Znači, dakle, u temeljem ovih zajedničkih procjena i ove zajedničkog razmišljanja i zbog posljedica koje su povezane sa samim pućem, nisam imao ni na koji način utisak da je e, bilo ikakvih pokušaja ucjenjivanja e, s njihove strane prema Europi, nego e, samo kada se ukloni e, e, retorika, mislim i se gledaju e, stvarni interesi, postoji volja da se stvari razumno urede. I Turska, naime Tursku svakako i s pravom često u našim izvješćima kritiziramo i često smo to činili i to s pravom i to ćemo i činiti i na Kati se vršio pritisak što se tiče sljedećeg e, izvješća i e, da je to e, naravno sve u redu, ali svejedno treba s Turskom imati dobre odnose i to je važno jer kad kad pogledamo Turska je važna nama iz geostrateških interesa, važnija nam je kao saveznik nego kao netko tko je protiv. I to treba imati nekako na umu i očima. I nitko zapravo nije rekao, ako to ne napravimo, e, onda ćemo e, raskinuti sporazum o izbjeglicima. E, ne znam, evo, imao sam dojama Kati mi može reći, ali ako misli da ne, ali nisam imao dojam da Turska misli obustaviti sporazum o izbjeglicama. Jedna stvar samo se ne slažu, ovih šest milijardi eura. E, samo ne, e, im je žao što ne ide preko državnog proračuna, nego što je rečeno nego da ide putem e, međunarodnih organizacija izravno izbjeglicama. Ali, dobro, naime, novac je već potekao i slažemo se naravno E, ako imaju 2,5 ili 3 milijuna sirijskih izbjeglica, da im treba omogućiti e, školovanje. Mislim, jel ako neće ići u školu 5-6 godina, onda ćemo samo odgojiti sljedeću generaciju terorista. Znači, znači e, a ovo povlačenje ograda i tako dalje, to je glupost. Mislim, trebamo jačati vanjske granice, naravno, ali istovremeno osigurati da iz Turske, iz Libije, što je još veći problem, na drugoj strani mora se e, ljudi zbrinu da ne kreću na more. I čuli smo e, već e, koliko se ljudi utopilo, a, ali ne ljetos između Turske i Grčke. Nitko zapravo. I to treba isto jasno reći. I mislim da onda to ispravni put e, i kad oni kažu, mislim, trebamo doći i tamo ćemo ih na e, grčkim otocima strpati u kampove ili ne znam još na nekim drugim, <laughs> ne znam, otocima, na njemačkim otocima ili negdje. Ali to ne, ne ide, mislim. Htio sam samo to reći, dakle, kao primjer da jer e, moje mišljenje da Grčka ne smije postati izbjeglički kamp i da tu trebamo e, raditi zajedno sa Turskom. Turci su jasni, e, liberalizacija visnog režima spada u sporazum i mislim da imam nekako osjećaj da kod pregovora koji su sada u toku, treba se sustavno raditi na svim e, točkama i da tih 5-6 točki ne treba izvlačiti kao posebno problematične, naći će se rješenje za njih, znači e, recimo ovi zakoni protiv terorizma nakon puča koji su stupili na snagu i tako dalje, ali vjerujem da se o tome može e, pregovarati, napisati neke roadmap ili tako dalje. Ali u svakom slučaju mm, i Vjerujemo da je i Turska voljna nekako riješiti to pitanje i da mi s naše strane e, trebamo e, surađivati konstruktivno po tim pitanjima, a ne e, vršiti posebno pritisak. Mislim, još postoji dva mjeseca gdje, u kojima se može svašta ispregovarati, a dok ne vidim konkretni rezultat pregovora ne bih se brinuo oko toga, nego trebamo konstruktivno dalje raditi na tome. Evo, da zaključim još, Turska sada nije u situaciji da nastavlja pregovore da o pristupanju Europskoj uniji. Mislim, u interesu izbjeglica i nama je Turska važan partner a također u borbi protiv e, u, u Siriji, u Iraku, i Saudijskoj Arabiji rat se neće moći zaustaviti bez pomoći Turske, 5 milijuna izbjeglica, jasno nam je zašto nam e, Turska treba, e, ali i onako kod ovog prvog pitanja onako veliki napredak nije postignuti ove zadnje stvari, ove posljednje stvari nam neće nikako naškoditi jer je to interesu i Europske unije i samih izbjeglica da se dijalog nastavi. Evo, zahvaljujem Kate, izvolite. Hvala predsjedniče. S obzirom da ste dobro opisali naš posjet prošloga tjedna, ja ću govoriti nešto kraće i usredotočit ću se samo na nekoliko stvari. U posljednjih e, nekoliko ljetnih mjeseci se najviše govorilo o tome. Također jedan od razloga našeg posjeta bio da na početku ove parlamentarne godine možemo podnijeti izvješće vama na ovom prvom sastanku odbora za vanjske poslove. Slažem se sa ocjenom eh, predsjednika Broka. Naime, nakon razgovora sa predstavnicima vlade, predstavnicima oporbe, udrugama za zaštitu ljudskih prava, s novinarima koji su pod pritiskom, a koji su bili pod pritiskom i prije pokušaja vojnog udara 15. srpnja. Dakle, iz svega toga možemo reći da smo zapravo pocijenili utjecaj koji oni imaju na tursko društvo. Dakle, nakon što sam razgovarala sa novinarima na turskom CNN-u, nakon što sam e, posjetila parlament, e, kako je rekao predsjednik, parlament je bombardiran te noći, a tamo su bili zastupnici svih stranaka. Da kako da smo mi kasnije kritizirali Tursku zbog e, toga kako se nosila sa posljedicama vojnog udara. Međutim, osobno mogu reći da sam pocijenila koliko je to traumatično djelovalo na tursko društvo, dakle ta zbivanja te noći. Dakle, vojni udar e, kako je bilo planirano, dakle trebao se dogoditi u tri sata ujutro, mislim da bi tada ishod bio drugačiji. Mi smo 19. srpnja održali sastanak na ovome odboru i već tada je došlo do uhićenja brojnih ljudi, do otkaza državnih službenika. Čistke uglavnom protiv e, sljedbenika Gulena, međutim među njima su bili i novinari i sveučilišni profesori koji nisu imali nikakve veze s vojnim udarom, a sada se nalaze u pritvoru. Mislim da su neki kolege o tome govorili tijekom e, ovoga ljeta. To je nešto što brine ne samo Europski parlament, nego i oporbene stranke u Turskoj, kao i udruge za zaštitu ljudskih prava koje tamo djeluju. Mi smo na svim sastancima naglasili da se mora poštivati vladavina prava kod e, e, rješavanja posljedica vojnog udara. E, jedan od osnovnih problema je pristup odvjetnicima zbog proglašenog izvanrednog stanja okrivljenici nisu imali pristup e, mogućnost kontakta s odvjetnikom. Zatim postoje zabrinutost vezano uz pravičnog suđenja. Da li se ljude uistinu smatra nevinima prije samog suđenja? I tu je također i pitanje nekih udruga za zaštitu ljudskih prava, uključujući Amnesty International. Oni su postavili pitanje mogućnosti mučenja u nekim od zatvora. Ministar unutarnjih poslova je rekao da to nije točno, da je bilo nekih uhićenja u noći kada je izveden vojni udar. A čuli smo također jednu pozitivnu informaciju ovoga tjedna. Odbor za sprečavanje mučenja Vijeća Europe imat će pristup turskim zatvorima. Dakle, postoje e, da bit će dopušteno međunarodnim promatračima da obiđu zatvore, a mi smo tražili da i turske organizacije za ljudska prava imaju pristup zatvorima kako se situacija u Turskoj ne bi vratila na onu koja je postala prije 20 godina. Što se tiče smrtne kazne, mislim da je dobro ovdje istaknuti da se o tome nije govorilo ni na jednom od sastanaka, niti jedan od državnih službenika nije rekao ništa što bi išlo u tom smjeru da se ponovno uvede smrtna kazna a da kako niti predstavnici oporbe ne bi bili za to. Usprkos ove retorici koje smo mogli čuti tijekom e, ljeta, mi nismo dobili nikakve naznake da bi se to moglo dogoditi. Što se tiče sporazuma EU unije i Turske, mi smo naglasili stav parlamenta, to je da moraju biti ispunjena e, sva 72 mjerila. Turska vlada je također istaknula da od da očekuju brz napredak u četiri od pet mjerila, a ono što preostaje je zakon za suzbijanje terorizma. Naš je stav bio, nam shvatili smo da e, turski dužnosnici shvaćaju da mora doći do pomaka, međutim i dalje se razgovara o liberalizaciji viznog režima. Predsjednik Brok je također naglasio e, i ono što smo mi tamo istaknuli, a to je da je HDP bio uključen u razgovore nakon vojnog udara. Parlament je jedinstven i važno je da i oni i dalje budu uključeni u rad parlamenta u predstojećim mjesecima. Parlament je osnovao dva odbora. Jedan će se odbor baviti istragom u e, to što se dogodilo tijekom pokušaja vojnog udara i postoji još jedan odbor koji se bavi ustavnim promjenama Predsjednik e, glavne oporbene stranke rekao nam je da će se uglavnom baviti neovisnošću pravosuđa. Također nam je rečeno da nije bilo parlamentarnih kontakata između nas i turskih zastupnika tijekom dužeg vremena. Potrebno je da se ponovno pokrene zajednički parlamentarni odbor. Vidim da je predsjednik u dvorani i nadam se da ćemo sljedećih tjedana ostvariti napredak i u tom smislu ne samo vlada, nego i opremene stranke te nevladine udruge su iskazali zahvalnost na našem dolasku i mi smo prepoznali činjenicu da je 15. srpnja izveden udar na tursku demokraciju, međutim način na koji će se vlada baviti posljedicama toga vojnog udara bit će test za tursku demokraciju. Još ne znamo kakav će biti krajnji ishod, ali nam je jasno da Europski parlament u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci mora budno pratiti zbivanje u Turskoj. Mislim da je ovaj posjet bio zapravo prva gesta s naše strane, da želimo pokrenuti dijalog i shvatiti što se točno dogodilo u posljednjih četiri tjedna u samoj Turskoj. Ako bude bilo kakvih pitanja od strane zastupnika, e, predsjednik i ja ćemo rado na njih odgovoriti. Hvala. Hvala predsjedniče. Mikrofon. Mikrofon. Možemo li se složiti da će svaki koordinator dobiti dvije minute, a ostali minutu i pol? Je li to svima prihvatljivo? U redu. Izvolite, gospodine Preda, imate dvije minute. Hvala vam, predsjedniče i zahvaljujem također i kolegici koja je uzela riječ. Na početku želim reći da je ovaj vojni udar za nas neprihvatljiv. Također je neprihvatljivo da se kažnjavaju pripadnici društva, bilo da je riječ o sucima, sveučilišnim profesorima ili piscima koji su odjedno proglašeni neprijateljima. Kao da se nakon vojnog udara otkriva nekakva mreža koja nema neku političku orijentaciju jer zapravo ne postoji nekakav izraz tog pokreta sljedbenika Gulana i odjednom se ove ljude proglašava neprijateljima, državnim neprijateljima. To ne može biti prihvatljivo u jednom slobodnom društvu, a to se odražava i na države članice. Bilo je nekih Rumunja koji su uhićeni i proglašeni navodno sljedbenicima Gulena. Mislim da to vrijedi i za neke druge države članice. Što se tiče viznog režima, mislim da moramo izravno postaviti pitanje terorizma. Što se tiče Ankare, e, nije samo PKK teroristička skupina, nego je problematičan i Gulenov pokret eh, koji je raspršen po čitavom društvu. Dakle, to moramo razjasniti jer u protivnom ne možemo pokrenuti pitanje viznog režima. Što se tiče izbjeglica, treba vrlo jasno reći da se sklopljeni sporazum mora provoditi turske strane, ali isto tako i s naše strane. Dakle, bilo kakva okljevanja vezano uz ovaj sporazum o izbjeglicama treba jasno signalizirati. Brine me situacija u Siriji, naime Turski, Turci se tamo bore protiv Kurda, njihova namjera nije rješavanje sukoba između sunita i šita. Hvala lijepo. Hvala, ja ću vrlo kratko. E, dakle, želim želim samo navesti, spomenuti tri stvari. Mislim da je ova misija bila vrlo uspješna. Mislim da su ova izvješća bila vrlo informativna i na tome vam zahvaljujem. Mislim da je ovo trenutak kada e, moramo imati jače kontakte s Turskom. Što se tiče komentara koje smo iznijeli za vrijeme pokušaja vojnog udara, to je bilo vrlo važno. Oni su nam rekli da smo mi uvijek protiv vojnih udara, ali to ne znači da podržavamo sve radnje turske vlade. I mislim da to nije bilo uvijek jasno i danas smo jasno rekli da poštujemo demokratski izabranu vladu, ali postoji opasnost da se može e, naše protivljenje vojnom udaru krivo protumačiti. Također sam rekao kolegama iz redova Pučana koje opravdanje da se ne otvore pregovori u poglavljima 23 i 24. Ovo je jasan primjer prijetnje demokracije. Moramo razgovarati o demokraciji i to trebamo učiniti na učinkovit način i upravo zato smo zapeli ovdje u parlamentu, a to ne bi trebalo biti tako. Što nas priječava da to učinimo? Što se tiče e, golenističkog pokreta, o tome smo već razgovarali, oni imaju predstavništvo ovdje u Briselu. Došli su vas posjetiti na sastanku. Mislim da moramo podržavati demokratska načela. Moramo također biti vrlo oprezni a što se tiče situacije vezano uz Kurde, slažem se u potpunosti sa riječima našeg predsjednika. Moramo e, podržavati povratak mirovnog procesa. Situacija je u humanitarnom smislu vrlo opasna. I isto tako moramo vidjeti što se događa na terenu, u praksi, a to znači da moramo uspostavljati kontakte kao što ste vi učinili prošloga tjedna i moramo podupirati mir i demokratske procese. Predsjedniče, uistinu je tužna činjenica da već godinama postoji dilema u glavnim gradovima država članica Europske unije o tome kako se postaviti prema Turskoj, kako se postaviti prema predsjedniku Erdoganu a činjenica je da je izvjesno da turska vlada, PKK i gulenistički pokret e, su svi jednako teroristi kao i ISIS u Iraku i Siriji. I bojim se da moram reći da je politika otvorenih vrata prema sirijskim izbjeglicama koju podržava njemačka vlada dodatno otežala situaciju nama da izvršimo pritisak na Tursku jer ovisimo o Turskoj da zaustavi priljev izbjeglica. Također mi je žao što moram reći da je pitanje Turske postao sastavni dio rasprave o Brexitu u moje zemlji, e, što nitko nije predvidio osim e, ljudi poput mene, budući da sam ja bio zabrinut zbog politike britanske vlade prema Turskoj godinama. No, nitko ne sumnja u stratešku važnost Turske, posebno vezano uz dogovor koji je postignut sa predsjednicom Merkel, vezano uz obustave i e, suzbijanje priljeva izbjeglica. No, e, što se tiče turske vojne intervencije protiv kurdskih e, snaga u Siriji, oni se, naime, bore protiv e, ISIS-a već duže vrijeme, no isto tako moramo surađivati sa Turskom vezano situaciju, situacijom u Iranu i činjenica da Iran mora preuzeti svoje obaveze vezano uz nuklearni program. Što se tiče moje zemlje i moje stranke, mislim da će biti vrlo bitno i da se podrži situacija koja se tiče NATO saveza. Nakon neprihvatljivog vojnog udara došlo je do pretjerane reakcije od strane turske vlade. Oni su krenuli u proizvoljne uhićenja, novinara i ostalih tvrdeći da žele očistiti zemlju od gulinističkog pokreta. Već neko vrijeme se Turska okreće od naših zajedničkih europskih vrijednosti. Predsjednik Erdogan je sada javno kazao da želi ponovno uvesti smrtnu kaznu i kazniti sve one koji su odgovorni za propali vojni udar. Približavanje Erdogana predsjedniku Putinu također je nešto što bi nas trebalo brinuti ova dva moćnika imaju sličan način razmišljanja i možemo biti sigurni u to da ne, se ne slažu sa našim europskim demokratskim vrijednostima, niti ih podržavaju. Hvala. Dakle, što se ti, ne znam kakve veze ima vojni udar u Turskoj sa gospođom Merkel, ali pokušat ću to shvatiti do kraja sastanka. Gospodin Van Dalen, hvala. Ne znam ima li istine u tome da turska strana smatra da smo mi prekasno rekli da smo protiv vojnog udara. Znam da su ministri vanjskih poslova izravno rekli da su protiv, no Kako gledate na te tvrdnje e, turske strane? Trebamo li se pogledati u gledalo ili ne? Ovaj vojni udar je vrlo loše izveden, izgledao je kao vojni udar protiv Gorbačova. I zašto bi vojska koja ima e, zapravo koja koje je spostavio Ataturk, zašto bi oni podržavali Gulena? Gulen i Erdogan su inače bili dobri prijatelji. Ako je istinita tvrdnja da su Gulenovi ljudi u vladi i vojski, onda ih je tamo postavio Erdogan u vrijeme dok su oni još prijateljevali. E, dakle, imamo li odgovore na ta pitanja? Ja sam iz Nizozemske. Mi smo imali široke prosvjete ljudi turskog podrijetla, neki su bili za Gulena, neki protiv njega. Mnogi ljudi, mnogi su e, čak roditelji izvadili iz škole, na su to novi ljudi, nitko ne zna je li to istina ili ne. Jeste li razgovarali o internoj situaciji u Francuskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj? Mi ne želimo naime uvoziti probleme drugih zemalja. Koliko su otvoreni bili razgovori? Ja se slažem s onima koji kažu da moramo surađivati sa Turskom, ali postoje granice onoga što nam može biti prihvatljivo. I ponekad je bolje ne izreći stvari preglasno, mislim da to također može biti dobar savjet Turskoj strane. Evo ja bih rado čuo odgovore na ta pitanja. Hvala. Hvala predsjedniče. Na početku želim zahvaliti vama i zastupnici Kiri na odlasku u Tursku i na ovim informacijama. Isto tako želim izraziti nezadovoljstvo što je predsjednik Šulc organizirao ovaj posjet, a da pritom nije organizirao ostale zastupnike ovoga odbora, pa čak niti klubove zastupnika. Mislim da to nije dobra procedura. Mislim da nije dobro da saznajemo o takvim stvarima iz novina. Mislim da to nije demokratski. Bilo bi mnogo demokratski da je izvijestio klubove zastupnika i e, zastupnike članove ovoga odbora. Drugo, mislim da moramo biti iskreni i reći da su neki ljudi bili vrlo zadovoljni zbog te situacije e, pokušaja vojnog udara u Turskoj. Također bih naglasio i ono što je rekao predsjednik Erdogan. Naime, on je rekao da je rado poduzeo određene mjere nakon što je vojni udar propao. I sada vidimo da je, mm, neki smatraju da je njegova reakcija nakon vojnog udara opravdana. Očito je da je on spreman djelovati protiv demokratskih snaga u Turskoj. On se riješio nekih kritičara u parlamentu. To je bio potpredsjednik Biden, međutim, nitko nije reagirao na, na njegov odgovor. Da kako i Cipar je žrtva turske invazije već godinama, što je za nas vrlo bolno, no, bitno je da poduzmemo nešto kada je riječ o kršenju demokratskih načela u Turskoj. Što se tiče situacije na Cipru i pregovora s tim u vezi, pitam se kako Turska može htjeti da turske oružane snage ostanu u Cipru, a istovremeno govoriti o demokratskom rješenju situacija naprosto ne može tako potrajati. Ovo što se događa uistinu je tragično. Jedine snage koje su se borile protiv islamske države sada se nalaze pod pritiskom od strane nekih drugih snaga koje rade za predsjednika, za turskog predsjednika. gracias, Izvolite, hvala, ja ću na španjolskom. Kao prvo želim zahvaliti kolegici i vama predsjedniče na podnesenom izvješću i na same činjenice da ste otišli u posjet Turskoj, te vam želim zahvaliti na iznesenom mišljenju. Mislim da ne bi bilo pametno ulaziti sad u sve detalje, mi se u osnovi slažemo s onim što ste vi rekli, no možda bismo mogli otići korak dalje, možda možemo nešto dodati ovome što je rečeno. Bojim se da na sve nas i tekako utječu ova dramatična zbivanja. Bilo da je riječ o kršenju ljudskih prava, za vrijeme e, samog pokušaja vojnog udara ili o drugim ili vezano s druge situacije. Da kako da se ne možemo postaviti za ili protiv, nema pozitivaca u ovoj priči To se odnosi i na Europsku uniju. Europska unija ne može za sebe tvrditi da je žrtva. Mislim da mi imamo odgovornost koju moramo preuzeti. I slažem se s vama predsjedniče da nije dovoljno da da sve stane na lijepim riječima. Ne možemo naprosto mirno promatrati situaciju i sagledavati stvari iz kratkoročne perspektive samo isključivo vezano uz izbjeglice. Ne radi se samo o kršenju ljudskih prava ili o otvaranju nekog pregovaračkog poglavlja ili pak o zahtjevima Evropske unije vezano uz liberalizaciju viznog režima. Postoji čitav niz unutarnjih i vanjskih problema E, Turska pokušava imati ulogu supersile u regiji, Europska unija mora imati jednu cjelovitu strategiju za rješavanje ove situacije. Moramo biti svjesni da ne možemo dopustiti Turskoj da naprosto nastavi ignorirati pravila igre. Gospodin Gospodine Hvala. Istina je da Turska ima čitav niz problema, ali bi to trebala biti prilika za nas da utječemo na tamošnje zbivanja. Jasno je da postoje neka pitanja koja moramo pojasniti. Čuli smo što je rekao predsjednik Erdogan. Vidjeli smo koliko je ljudi uhićeno. Turska je jedna od prvih zemalja koja je sustavno pomagala ISIS. Oni su sada de facto izvršili invaziju i na Siriju. I, dakle, imaju velik utjecaj u regiji. Jedini koji su se uistinu borili protiv ISIS-a su Kurdi i ne možemo ih naprosto prepustiti na milost i nemilost turskom režimu. Turska i dalje upućuje nezakonite migrante u Grčku, a istovremeno želi postići sporazum sa Europskom unijom. U Grčkoj postoje hotspotovi, tamo dolazi velik broj migranata iz Turske. Moramo izvršiti pritisak na Tursku da e, izvrši preuzete obveze. Hvala. predsjedniče. E, želim e, prvo zahvaliti Elmaru Broko zato što je cijelo ljeto bio uključen u ovu debatu posebice u svim e, intervjuima jasno razjašnjavao stvari i govorio o činjenicama i vrlo dobro iznosio situaciju, to je bilo vrlo dobro i također i ovaj sam put i sudjelovanje na putu izvješća danas pokazali su da je najvažnije da dobijemo pregled nad situacijom e, na naročito na području europskog prava, europskih vrijednosti i preuzetih e, obveza. Imamo to jedan veliki problem, jer analiza koja nam se danas e, predstavlja i koja je koje smo čuli zapravo ne odgovara onome što misli narod i e, također e, onome što govore neki političari iz naših krugova. Znači moramo pomoći dakle da ova e, analiza bude temelj unutarnjih političkih rasprava i rasprava o europskim institucijama. I ja potičem da se ova analiza dostavi u pisanom obliku kao i predsjednicima e, odbora za vanjske poslove nacionalnih parlamenta i da se zajedno s njima raspravi e, ova analiza i odgovarajuće konsekvence i dakle da one koji su bili u Turskoj prošli tjedan iznesu zajedničko izvješće vijeću i e, komisiji na tom temelju. I još jedna stvar. E, građani neki koriste to i oni zapravo misle bilo kakav razgovor voditi jednako je pristupati jer to je razgovor o pristupanju znači nama trebaju pregovori i e, razgovori ali to nisu pregovori i razgovori koji vode izravno do pristupa to su dvije odvojene stvari i treća stvar je europski e, europsko vijeće europska unija imaju E, znači Vijeće Europe i Europska unija imaju velikog utjecaja. To su jedine institucije koje mogu imati korektivi kontrolu nad danim mjerama e, u Turskoj prema Turskoj. Dakle, mi, e, ja sam za da se otvore poglavlje 20, dva i 32 i također sam za to i želim jasno reći da unutarnja politička profilacija i profiliranje e, e, treba odgovarati stvarnosti. I znači, ako današnja rasprava bude temelj daljnjim raspravama u Europi, u zemljama članicama, onda tim temeljem možemo doista dati doprinos e, da se ne znači da se ne smatra da je legitimizacija državnog udara, legitimizacija, odnosno da je osuda državnog udara e, davanje legitimnosti svim koracima i svim e, mjerama koje su poduzete. Evo samo e, što se tiče pridržavanja vremena ako se daljnji govornici neće pridržavati roka od jedne minute, nećemo stići. Ana Gomez, ali ja sam siguran, ona će to svakako stići u jednoj minuti. Ja bih također htjela zahvatiti kad bili i predsjedavajućem. E, slažem se da smo mi dakle protiv puća, ali smo protiv i protupuća s obzirom na sva kršenja ljudska prava i kršenje E, vladavina prava. Ne možemo samo sjediti skrštenih e, ruku i to gledati. Dakle, to je moj glavni komentar. Ne možemo zažmiriti na jedno ili oba oka u odnosu na činjenicu e, da predsjednik Erdogan sada koristi strašnu silu, hvata, odnosno uhićuje novinare, različite aktiviste, dakle čitav niz kršenja ljudskih prava. To se sve samo pogoršalo u danima nakon puća treba jasno reći nema nikakvog sporazuma između Europske unije i e, Turske. E, moramo razmisliti e, želimo li uopće ikakav sporazum ukoliko obje strane ne poštuju ono što smo do sada govorili, a to znači i vladavinu prava. Dakle, svakako se trebamo pobrinuti da civilno društvo može e, funkcionirati. Teodakis? Je na redu? Hvala gospodine predsjedavajući. Po mom mišljenju, Turska je sada postala diktatura. Dakle, imali smo puć i nakon toga diktaturu. Stvari su bile loše, sada su još gore. Vladavina prava nikad nije bila e, karakteristična za Tursku, a sada je ono što je bilo sve dokodino. E, znamo da je gospodin Baj sada e, uhićen. Ljudi koji su se borili protiv korupcije također su nastradali i njih se Erdogan riješio. To znači da će pritisak e, migranata na Cipar i Grčku biti e, i gori nego što je bio svaka dva, tri dana nam stižu migranti. a da kako da Turci još uvijek smatraju Cipar region regijom Turske i odbijaju povući svoje snage od tamo. Samo da dovršim. E, drugi su govorili tri minuta, meni ste dali samo jednu. U redu, hvala. Gospodin Vajgl. Hvala, gospodine predsjedavajući. Događaj u Turskoj i naša evropska reakcija na njih pokazuje da e, imamo jedan snažan deficit u razumijevanju Turske i situacije u Turskom, a to je nešto što je neprihvatljivo s obzirom na važnost koju ta zemlja ima, s obzirom na svoju geostratešku poziciju, geostrateški utjecaj. Gospodine Brok, slažem se s vašem analizom, iako me u ovom času ne slušate. Također sam uvjeren da se trebamo usredotočiti na ono što je sada u ovom času na stolu. Moramo pokazati da želimo dobre odnose sa Turskom, mi želimo Europsku Tursku. Dakle, nama je stalo e, do Europske Turske i trebamo da kako zaključiti znači li to pristupanje članstvo Turske ili ne, međutim u svakom slučaju znamo da nam je stalo do demokratskih procesa u Turskoj. Tako kao i e, jedan od prethodnika mislim da trebamo otvoriti poglavlje 23. i 24. Gospođa Sakuraba. Hvala Razgovori Europe i Turske traju već neko vrijeme, međutim gospodin Erdogan radi protiv demokracije, protiv ljudskih prava i to je sasvim jasno u danima nakon puća u Turskoj dakle postoji određena elita koje nije stalo da se zadovolje kopenhaški kriterije u krajnjoj liniji čak ni da se uspostave dobri susjedski odnosi sa drugim državama i e, oni nemaju e, nameru riješiti problem Cipra i zbog toga mi u Europskoj uniji moramo e, uzeti jasan stav koji će to sve e, osuditi. Dakle, ne samo da treba inzistirati na vladavini prava, no i na tome da se ne provode smrtne kazne e, protiv ljudi koji su uhićeni. I dakle, treba inzistirati na vladavini prava. Hvala. Gospodin Kovenig. Hvala. Prije otprilike dvije godine E, kod nas je bila izaslanstvo Kurda, kao u to se vrijeme pokušavao potpisati sporazum sa Asadom i ja sam tada predložio nešto što je njih uznemirio i nije bilo drago. E, a, mislim da su danas zapravo, da, da, je kurdsko pitanje e, izgubljeno s obzirom da je uspostavljen tursko-ruski front protiv Kurda. Ja suosjećam sa Kurdima, međutim mislim da e, iz bili šanse za provođenje svojih interesa. E, što se tiče smrtne kazne, neću reći da ju zagovaram, ali zagovaram vladavinu e, prava. A ako Turska namjerava unatrag primjenjivati e, smrtnu kaznu, onda bih prekinuo istog časa sve E, pregovore s njima i to bi značilo da e, e, sve što smo sporazum koji imamo više nije na snazi jer jednostavno ne možete unatrag primjenjivati odluke, ne mogu oni sada unatrag donijeti primjenu smrtne kazne. To je jednostavno neprihvatljivo. Hvala. Gospođa e, Piri, ja vam zahvaljujem na e, vašem izvještaju, konačno i na samom posjetu Turske, odlasku Tursku. E, dvije stvari bih rekao. Prvo, mi smo susjedi Turske i važno nam je da imamo sporo s njima. Mi osuđujemo puć, ali usuđujemo i ekstremnu reakciju vlasti protiv velikog broja ljudi u Turskoj. No, mislim da ne smijemo izolirati Tursku. Dakle, bilo kakva izolacija Turske bi nas dovela do nečega što ne želimo nikako, a to je još veći ekstremizam, još veća radikalizacija e, turskog društva. Situacija u, s obzirom na situaciju u, u Europskoj uniji moramo osnažiti svoju vanjsku granicu, moramo surađivati sa našim obavještajnim službama u pogledu borbe protiv terorizma i moramo zahtijevati da Turska e, da dokaze e, da je doista gulenistički pokret e, pokrenuo, odnosno proveo puć. Naime, u ovom času taj pokret nije na popisu terorističkih organizacija kod nas u Europskoj uniji. Dakle, prije nego ih stavimo na taj popis, Turska nam mora dati vrlo jasne dokaze. Zahvaljujem na izvješće kao i na putu koji ste odradili. E, važno je e, ovdje naravno e, pokazati interese Europskog parlamenta. Ja sam također sa manjim izaslanstvom odbora za ljudska prava također bio na putu moje pitanje je li dogovoreno dakle da u ovoj važnoj temi i dalje pokažemo solidarnost sa civilnim društvom, ali i medijima, jer e, imali smo e, već e, razgovore ranije o tome. sada je pitanje imamo li neke novosti po tom pitanju. Inače cijenim ovaj pragmatični pristup da se zajedno sa Turskom ide na forsiranje mirovnog procesa sa Sirijom, ali Također da se insistira da e, Turska ne poduzima vojne aktivnosti s druge strane Eufrata i također e, zahvaljujem e, također Kiti Piri na izvješću i hvala. Gospođa Vatmans. Ali prije gospodin Žambaski. Hvala. Bilo kakvo zagovaranje Erdogana i onoga što on radi je blago rečeno neprimjereno. Dakle, bitka između Erdogana i e, Gulena je e, borba između dvojce islamista. E, naime, znamo da je Erdogan financirao islamsku državu. Osim toga, dozvolite vas podsjetim na ogroman pritisak i napad na suce i brojne aktiviste civilnog društva. Dakle, bilo kakva podrška tome je velika pogreška. Sporazum s Turskom nije pravi istinski sporazum. To je zapravo jedna ucijena. Naime, Turska je zapravo na neki način njihovo ponašanje u odnosu na migrante pokazuje da smo e, mi loše djelovali i ponovo bili poraženi. Isto e, vrijedi i za njegove odnose sa e, Putinom. To je suprotno našim interesima. Što se tiče liberalizacije vize i ona je suprotna našim interesima jer jednostavno Turska ne zadovoljava ona osnovna mjerila koja smo postavili i mi ne može, ne može se niti razgovarati o nekakvom pristupanju Turske jer jednostavno jednostavno Turska nije istinski europska zemlja. Trebamo govoriti o tome kako eh, prisiliti Tursku da prihvati međunarodno eh, eh, pravo. Da, ali ne smijete zaboraviti koliko ljuda svakodnevno stiže iz Turske. I meni je doista teško u čemu mi ne uspjevamo. Taj pritisak je puno, puno manji sada nego li je bio. Prije ga brali u desecima tisuća. Zahvaljujem. Gospođa Batman. Mislim da je izvrsna eh, ideja bila otići u Tursku i izvrsno je da ste mogli biti tamo, no eh, zapravo me iznenađuje, eh, gospodine predsjedniče, kad sam vas čula, da ste promijenili razumijevanje ili stajalište o nekim stvarima. Naime, ton kojim ste danas govorili doista je drugačiji od onoga kako ste prije govorili. Četiri bih stvari spomenula. Kao prvo, e, e, kršenje ljudskih prava e, s obzirom na naš sporazum o migraciji. Druga tema, liberalizacija viznog režima. O tome smo isto nekako nejasno govorili i mislim da to nije dobro. Kako, je, kako ste odgovorili dali na tursko pitanje u tom pogledu? Treće, pristupanje Turskoj Ruskoj uniji. Znate što ja mislim već od prije, niti Europa, niti Turska nisu spremni jedan za drugu. Dobro je imati, dobro, su, dobro surađivati, međutim Turska ne može u ovom času, u ovakvom situaciji, u ovakvom stanju e, ući u Europsku uniju i to je rekao gospodin Hans van Balen, s tim se slažem, golenistički pokret, čak i u Belgiji, e, e, taj dakle pokret postoji i na njih su djelovali ovi događaji. Ljudi turskog porijekla u Belgiji doživ doživljavaju e, dakle na, na njih sve to djeluje e, i stoga moramo dobro paziti što radimo odnosno na Tursko. Gospodin Kavoglijanos. Hvala. Naše je stajalište sasvim jasno, odnosno želimo stabilnu Tursku koja radi u korist mira, koja ne krši e, ljudska prava i koja poštuje vladavinu e, prava. Dakle, e, ono što su kriteriji za ulazak u Europsku uniju. Imamo načela Europske unije i njih se ne može birati. To nije a la carte izbor što hoćete, što nećete izabrati. Dakle, ne možemo vizni režim odvojiti od drugih pitanja. E, vi već neko vrijeme pozivamo da se održi sastanak u Briselu na kojem bismo e, raspravljali o e, raznim temama s kolegama koje su u... Koji su u zajedničkom parlamentarnom odboru razgovarao sam sa više kolega koji su bili u Turskoj i nije moj dojam da je turska e, strana nesklona toj mogućnosti. Dakle, mislim da treba nastaviti sa tim tipom sastanka, treba nastaviti razgovarati. Imamo ljude dakle, koji radi u tom smjeru, a zahvalio bih stoga e, vama, gospodine predsjedniče i gospođi Piri, za ono što ste vi obavili. Nademo se da mogu, mogu stvari i dalje se razvijati u dobrom smjeru. Hvala predsjedniče, hvala na ovom važnom putu koji ste odradili i to još jednom želim naglasiti sa svoje strane. Rekli ste da sada bolje razumijete situaciju u Turskoj bolje nego ranije, stoga moje pitanje Jeste li razgovarali s bilo kime tko simpatizira sa golističkim pokretom? Jeste li saznali nešto s te strane eventualno što bi nam moglo e, pokazati recimo ide slika možda malo i u drugom smjeru? Također iskreno e, nekoliko stvari možda nisam dobro shvatio kod vašeg e, E, e, izvješća, ali e, to je obuhvatila gospođa Katie Piri. Također još bih želio dodati da vojni udar u, smo možda u prvim trenucima krivo procijenili i to zbog E, toga što je, smo imali već dva puta ranije ovakvu situaciju e, vojnog udra gdje smo e, pozitivno reagirali. To se ovaj puta nije smjelo tako dogoditi. Evo, to je sve što sam htio reći. Hvala. Graf Hvala predsjedniče. Što se tiče reakcije na vojni udar i osude udara, mislim, bilo je prilično nedvosmisleno. Ako oni kažu da je to bilo kasno, onda je to možda zbog toga što nam je trebalo par sati, kao što je rekao kolega, da shvatimo što se dogodilo. Drugo, zašto je Erdogan rekao da mu je to bio E, poklon s neba. Zapravo udaljavanje e, Turske od Europske unije krenulo već ranije, godinama ranije i sada je tu sada došlo samo do e, ekstremnog ubrzanja upravo Turske od udaljenja, udaljavanja od europskih vrijednosti i ovaj udar je imao katalitičko djelovanje. Mislim da mi naravno Tursku trebamo e, kao partnera, ali s druge strane i uz najbolju volju Keti ne mogu razumjeti kako sada ozbiljno možemo argumentirati da bi se trebalo otvarati nova poglavlja ili recimo e, da bi e, ispunjavanje kriterija za liberalizaciju viznog režima da je samo tehničko pitanje. Naime, radi se upravo o tim vrijednostima koji su pod tolikim pritiskom već godinama u e, Turskoj. To su ključna pitanja, sadržajna pitanja, a ne samo tehnička pitanja. Znači, ne treba naljevati benzinu ali ne treba ni niti da vatra postoji. Hvala vam na informacijama koje ste nam dali nakon putovanja u Tursku zajedno sa našom izvjestiteljicom, kolegicom Piri. Mislim da je to dobar posjet i da je dobro za intenziviranje naših kontakata sa turskom vlasti nakon e, pokušaja državnog udara kojeg naravno osuđujem kao i većina govornika danas ovdje na Odboru za vanjske poslove izražavam zabrinutost sa situacijom u Turskoj baš zbog zaista velikih eh, destabilizirajućih učinaka na zemlju koja je nama bitan partner i strateški gledano i u kontekstu izbjegličke i migracijske krize, a i u kontekstu poštivanja ljudskih prava, poštivanja najviših standarda i sa zabrinutošću eh, slušam signale o mogućem ponovnom uvođenju smrtne kazne koja nije izvršena niti u jednoj članici vijeća Vijeća Europe u 21. stoljeću. Ono što mi se čini bitno u ovom trenutku je da se e, stabilizira situacija u Turskoj, da se pokuša nastaviti dijalog između turskih, turskih vlasti i kurdskih političkih predstavnika koja ujedno destabilizira dodatno i situaciju u Siriji te da napore koje imamo u dijalogu sa Turskom dignemo na višu razinu i pokušamo naći rješenje uoči eventualne nove migracijsko-izbjegličke krize, a isto tako da se stvore preduvjeti za nastavak razgovora u kontekstu pristupnih pregovora sa Turskom. Hvala vam lijepo. Grazie, parlerò un minuto, ma lei, signor Presidente, non ha solo... Hvala, neće mi trebati više od jedne minute. Naime, gospodine predstavajući, vi niste samo e, opisali opisali <laughs> svoj posjet, već ste iznijeli jedan kritički pristup koji mislim da možemo slijediti i razraditi. Naime, ono što se to, to posljednjih nekoliko mjeseci dogodilo u Turskoj pokazuje da e, ne možemo samo jedan politički, pragmatički pristup ovdje primjenjivati. Naime, recimo činjenica da e, sve što je trebalo učiniti poslije puća, gotovo da je postojao popis unaprijed, to je malo e, sumnjivo. Dakle, očito da nam nedostaju presedani u ovom slučaju, a zatim ne smijemo zaboraviti situaciju sa ljudskim pravima, znamo da su oni strateški važni u pogledu situacije s migrantima, no moramo biti vrlo, vrlo e, pažljivi. Thank you, Chairman. Yeah, um, first time in my life. Hvala. E, što se tiče onog što je rekao kolega Van Lestorf, e, da, treba se složiti s njim. Me govorili smo već o temi ljudskih prava, e, o, o ogromnom pritisku i napadu na političke supernike, a sada imamo ogroman broj ljudi u zatvorima. Dakle, jednostavno svi koji se procjenjuju kao politički suparnici su završili u e, zatvoru, a to je vrlo ozbiljna situacija. Dakle, moramo o svemu tome iznova e, razmisliti. To je jedini način da na Erdogana izvršimo e, pritisak, jer jednostavno sa svim političkim strankama u parlamentu moramo o tome razmisliti i razgovarati. Hvala. kolega Konzari.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 Želio bih reći da vidimo da se priroda Turske i turskog društva mijenja, a tu bi promjenu mogao ubrzati i dati određeni legitimitet ovaj pokušaj puča. Turska im doživljava vrlo ozbiljnu unutarnju polarizaciju i e, zauzima se aktivniju ulogu, e, ulogu i postupke e, poduzima koji se nama ne sviđaju i očito je da misli tako nastaviti. Odnosi sa Ruskom su jedan dobar primjer. Dakle, sama priroda Turske se mijenja. Tri su fronta otvorena, dakle jedno sa Guleno, zatim Kurdi, a isto i modus vivendi sa strateškim partnerima u Europi je nešto što tek Turska, ova nova Turska treba riješiti. Dakle, mi toga zapravo nismo bili dovoljno svjesni tokom posljednjih deseta godina, a trebali smo. Mavrides. Hvala. Dozvolite da prvo dam jedan općeniti komentar. situacija u Turskoj se pogoršavala iz godine u godinu. Toga smo bili svjesni. No, pitam se zašto bismo onda i dalje primjenjivali politike koje su se pokazale neučinkovitima u prošlosti. Dakle, ponovo naše, naši kontakti u tom smislu sa Turskom bi podrazumijevali da očekujemo da će Turska sada napraviti nešto što prije nije napravila. Što se tiče sporazuma o migraciji e, i e, liberalizacija viza, e, viznog režima u tom okviru, pa dakle to je ponovo jedan jasan primjer ucjene. Mm, dakle, situacije su se tokom posljednjih nekoliko mjeseci bitno e, situacija se promijenila i mi u interesu Europe se moramo pobrinuti e, da se prioritet da onim vrijednostima koje mi u Europi smatramo e, važnima. Treba početi sa Ciprom. Sljedećeg utorka ćemo ovdje u parlamentu se sastati sa ljudima iz Turske koji će nam objasniti što se tamo doista događa i kakva je tamo doista situacija. Hvala. Hvala nekoliko kratkih napomena, evo samo načelno. Mislim da bismo trebali češće voditi ovakve rasprave međusobno i također u zajedničkom dijalogu pokušavati pronaći zajednička rješenja. I mislim svakako ono što se uspostavilo ovim posjetom je da Turska u posljednjih godina E, je u svom razvoju išla dalje, udaljavala se od Europske unije i posebice ovo pitanje kršenja ljudskih prava, slobode mišljenja i tako dalje. E, to je nešto o čemu nismo raspravili sada e, sa civilnim društvom i mislim da je ovaj prijedlog bio doista dobar da se ovo iskoristi kao prilika da se raspravlja o poglavljima 23 i 24 jer će u tom okviru doći do pojašnjenja stanja. E, nadalje, što se tiče pravne države i posljedica državnog udara, vojnog udara i koje bi eventualno ulogu tu mogla igrati Vijeće Europe u ovom kontekstu. Inače, nama e, je rečeno da zapravo nema zakonodavnih priprema za uvođenje smrtne kasne. Znači, to sam sada, evo tako primjena znanje, znači, apsolutno je jasno da ne možemo raspravljati o pregovorima o pristupanju sa zemljom koja ima smrtnu kaznu. To smo također jasno rekli. Također zemlja koja ima smrtnu kaznu e, možemo e, razgovarati o drugim stvarima. Inače ne bismo mogli razgovarati sa Kinom i sa Sjedinjenim državama. Dakle, molim za određenu diferencijaciju u ovom pogledu. Dakle, mislim, ali ipak imam osjećaj nekako nakon ovog puta da ipak neće uvesti smrtnu kaznu. A pitanje što se tiče zaštita zastupnika e, Mislim, e, govorili smo sa HDP-om i zamjenikom predsjednika HDP-a jer predsjednik nije bio zemlje, o tome smo raspravljali i nastavit ćemo te odnose i tu smo također jasno rekli ono što smo i ranije rekli i ono što sam ranije već čini pisano i e, usmeno i Znači što se tiče e, e, našeg mišljenja, mi smo za to da se HDP uključi u pregovore i da je to pravi put, e, jedini put i za tursko, rješenje kurskog problema u Turskoj jer ne postoji drugo, drugo rješenje za stabilnost i jedinstvo zemlje i također mislim da također trebamo Uh, uvidjeti da je pitanje Cipra igra određenu ulogu i da je rješenje ciprskog pitanja je važni, važan preduvjet za daljnji razvoj naših međusobnih odnosa. A što se tiče uh, pitanja koja su povezana sa izbjegličkom krizom. Uh, gospodine Tenok, nije gospođa Merkel kriva za sve i odgovorna za sve, iako jest za puno toga. A kao što je već e, rekao e, i Juncker, sada umjesto 1500 dolazi 150 e, izbjeglica tjedno. Mislim, Turska već tri godine ima 2,5-3 milijuna izbjeglica. Mislim, gledam sad po prostoriji, je li neka zemlja ovdje možda uzela toliko izbjeglica? Dakle, toliko o tome. Turska E, Turska se tu doista iskazala, a nekima je previše kad sto ljudi uzme, a u juž, na jugu Turske ima gradova gdje je 20 do 30 posto cjelokupnog stanovništva su sirijske izbjeglice. Mislim, e, to ja gledam na isti način kao što bi gledali ljudi u Bratislavi ili u Varšavi. Znači, budimo malo iskreni u tom pogledu po tom pitanju. I znači, ako bi sporazumom trebali e, moći, ako možemo e, osigurati da će izbjeglice ostati tamo, a živjeti u odgovarajućim uvjetima, to je onda e, vrlo pametno podjela opterećenja između nas i Turske koja štedi i nama resurse i napore i sve o tome se radi, a ne o ovim tu političkim E, kovitlanjem koje uzrokujemo mi ovdje. Znači treba to sagledati u pravom svjetlu, upravo to je pravo svjetlo i kada čujem sada od nekoga ne možemo ići na takav e, sporazum sa Turskom. Dobro, onda ćemo prekinuti sporazum s Turskom, dići u Makedoniji pet metara žice i visoki zid žice i tako ćemo onda postupiti. Ma naravno da nećemo, treba biti realističan E, kako, e, u rješavanju problema. I siguran sam da Grčka i Italija bi inače bili izbjeglički logori Europe, e, kao što to govore političari na sjeveru ili negdje drugdje u Europi koji žele izgleda da te zemlje postanu izbjeglički kampovi. I mislim, moja vlastita zemlja je rekla E, nećemo odjeliti, nećemo imati raspodjelu, e, nećemo na nikoj način preraspodjeljivati izbjeglice, neka ostanu tamo gdje su došli, neka Italija i Grčka postane grčki logori. E, znači, to treba se Znači, zato upravo je važno ono što se događa u ovoj misiji. Kad se raspravlja recimo o Libiji, tamo ima još puno manje E, ljudskih prava nego u Siriji. A mi raspravljamo, na primjer, e, nego u Turskoj. Ali recimo ako pogledamo situaciju u Iranu ili negdje, onda bih radije živio u Turskoj što se tiče ljudskih prava i e, građanskih prava i sloboda. Ili, na primjer, pregovaramo sa Saudijskom Arabijom, jer nam je potrebna za, za mir u Siriji, ali možda onda nije samo Turska najgori primjer. Pogledamo Saudijsku Arabiju, jeste li vidjeli kako tamo izgleda stvar sa vrijednostima i tako dalje. Znači jedna stvar je Turska i članstvo u Europskoj uniji. Tu se uvjeti moraju najrigoroznije e, preispitivati u odnosu na temeljna prava, ali moramo govoriti o drugim stvarima i o drugim stvarima, inače ne bismo razgovarali sa hrpom zemalja, a posebice oni koji imaju koji se zalažu za e, uže odnose sa Rusijom, a deru se tu na e, Tursku, mislim, a za e, radije bi, radije s Putinom, mislim. To je jedna od stvarnosti ove rasprave sa dvostrukim mjerilima koja mi se ne čini da vodi u smjeru nalaženja pametnog rješenja. Pitanje je gospodina Van Balena jesmo li razgovarali sa nekim od Gulenovaca, ne nismo, nismo, ali izvan Turske jesmo jednom, e, zanimalo nas je dakle koliko je doista došlo do infiltriranja tih snaga u državne strukture i istavno je da je postojala e, određena veza između Erdogana i Gulena, ta suradnja je bila precijenjene, ali postavila se, ispostavila se da je postavila svakako što se tiče napomene da e, Ataturkove vojske, ma ona to nije više. I u 2004. ja sam e, upozoravao na to se i e, vojska promijenila u svojim strukturama. I e, čuli smo također da zapovjedništvo granične službe koji, se bave, koji, među kojima su i trgovci ljudima, oni su također bili dijelovi tih struktura. Dakle, ono što je rekao gospodin Balin još jednom, to je bila prva reakcija o tome. E, zato smo i dali određenu našu izjavu, znači od 2013 kada smo došli do ideje da došli se, e, o tome kako je postala ona lista tako brzo. Oni su se bavili od 2013. time, ali nisu baš došli do kraja. Imali su određena imena i tako dalje. Imena su uvijek popisala. Dobro, ja sad ne mogu dokazati je li to istina ili nije. Ali postoji određena logika u e, objašnjenju da je to bio slučaj ipak e, sa tim popisom što se pak tiče regionalne uloge. Rat u Siriji je stvarnost Irak je bio e, zamenski zamjenski rat, proksi rat. Također, Iran je dio Turske. Imam samo dojam da je Turska državnim e, udarom, vojnim udarom i drugim e, i zbog drugih razvoja sada E, drugačije vidi ovu cijelu problematiku nego prije dvije godine. Znači došlo je do promjene interesa i sa strane Turske zbog cijele situacije i zbog toga postoji ovdje jasno e, stajalište i zbog atentata e, koji su se dogodili i sada treba iskoristiti priliku da se iskoristi ovo novo gledište u Turskoj, ali radi se naravno i o tome da je ovo rat e, i za, regional, i za e, globalnu, e, uspostave globalnih moći, ali naravno ovaj prodor koda na zapad je isto jedna stvar gdje stanovništvo tamo ne želi da im da nad njima vladaju da, da, ti, ti, ta područja budu u rukama koda. i za njih također mora E, biti jasno da borba protiv ISIS-a se ne smije iskoristiti za to da se jače vlastiti interesi i širenje vlastitih područja. To također treba sagledati, a mislim kurdi, ne mislim, <laughs> nema ne dokaze, ali nakon e, posjete gospodinu Brzaniju, E, mislim, i u kurdskom e, logoru, e, taboru postoje barem tri, četiri različita interesna kruga koji se bore za ovo ili ono. Kati? Dobro, hvala. Evo, odgovor na neka pitanja su već dana, ali evo samo kratko na odgovor ono što je rekao gospodin Preda. Dakle, što se sada tiče simpatizira Gulena, svakako će to E, izazvati određene napetosti između Turske i nekih od naših zemalja članica i također će e, sada vidjeti kako ćemo se e, baviti turskom manjinom u našim društvima. Turska želi u Europsku uniju, a mi ne želimo, <laughs> mislim ne želimo mi biti dio Turske. Znači očigledno je da E, da moramo se na neki način miješati u unutarnje poslove ako se radi o zemlji kandidatkinji. I turska vlada je također pristala da se uključi na te razgovore i znači e, na taj način e, i to je normalni postupak da se mi onda bavimo određenim unutarnjim pitanjima, ali ne i obrnuto. Međutim, situacija se sada zagrijava, znači ova cijela stvar sa turskim manjinama i tako dalje. Uglavnom, treba se smiriti i ono što se događa u Turskoj sada ne treba projektirati na interne zemlje. A što se tiče gospodina Balina, jesmo sada prezakasnili ili ne? Ne, nismo eh, u našoj reakciji. Ne, eh, odmah eh, se vidjela visoka predstavnica gospođa Mogherini odmah je poslala osudu državnog udara i prva izvješća u Danskoj danskom tisku su odmah izašla kao osuda i e, e, možda greška je bila više u tome što se nije spominjala onih 240 i nešto poginulih civila nego o tome kako je izvršen e, udar ili tako dalje. To je bila velika greška. A što se tiče Gulenovih pristaša u vojsci, E, znali smo da postoji potpora i u pravosuđu i u policiji, to je bilo dobro poznato i u Turskoj i drugdje, ali nekako se čini, iako svakako radi se o tome da e, su ovo bili simpatizeri Gulena koji su e, E, inscenirali e, državni udar, ali sad je pitanje je to bilo organizirano ili pojedinci. Čuli smo da je iz vojske otpušteno 12.200 e, pod pristaša Gulna, a vjerojatno je to reakcija na ovaj pokušaj udara. naravno, pregovori oko pristupanja Europskoj uniji s Turskom su nešto što je E, otvoreno pitanje s otvorenim ishodom i naravno da smo mi zabrinuti oko smjera u kojem ide Turska i uvijek smo rekli da je ovo proces koji je otvoren, koji može voditi do čanstva ali može voditi u puno različitih drugih smjerova i mislim da je to rasprava u kojoj nismo promijenili svoje stavove. I vrlo smo jasno rekli u svim našim izvješćima da, e, nažalost, Turska se u posljednjim godinama udaljava od ispunjavanja kom, e, kopenhaške kriterije, ali kada govorimo o e, tako polariziranoj zemlji, kada govorimo s bilo kojom od tri opozicijske stranke, po prvi puta smo čuli neku nadu od strane opozicije da učinak 15. E, srpnja bi mogao donijeti nešto pozitivno. Ne govorim ja sad o svoje mišljenje, nego mišljenje opozicije koje, kao što znadete, posljednjih 13 godina je vrlo kritična, bila vrlo kritična prema vlastitoj vladi. Dakle, uzimajući ovo u obzir tko sam ja, da moram reći, da mogu reći da će to voditi do nečeg lošeg. Neće možda ni do ničega dobroga, ali svejedno držimo otvorene oči, raspravljamo s opozicijom i raspravljamo s kako oni na to gledaju. Čak i sa HDP-om, slažem se s vam što je rekao Havit o e, e, mirovnom procesu. Po prvi puta sad čujem e, da HDP kaže da bi to na kraju moglo uvoditi do određene vrste otvaranja ponovnog otvaranja mirovnih pregovora. Prije nekoliko, nekoliko dana prije napada u Gazi je PKK izrazio voljno za unilateralno obustavu vatre i pokretanje mirovnih pregovora. Znači, to nismo čuli već e, godinama i možda to treba iskoristiti. Još jednom jasno želim reći jednu stvar. Obzirom da se radi o zemlji, kandidatkinji naš ključni prvi prioritet jest i ostati će ljudska prava i vladavina e, prava. E, I to, naravno da nećemo to zaobići. Ne znači da naravno ne raspravljamo i druga pitanja pritom, ali to je ključno. Što se tiče E, kaznog progona je posljednja ova napomena koja je iznesena. Kada je e, ukinut zastupnički imunitet, mi smo naravno jasno rekli da to nije način da, e, za, postupanje sa demokratski izabranim političarima i vidjeli smo nakon udara da je turski predsjednik odbacio optužbe protiv vođa opozicija sa izuzećem e, Demira Taša iz HDP-a još ima cijeli niz zastupnika HDP-a koji su službeno pod istragom i nismo službeno čuli potvrdu toga, ali dobili smo određene signale da su te istrage sada zaustavljene. Ne znači da se neće nastaviti, ali u ovom trenutku izgleda kao da se to neće tako tako ažurno provoditi kao što je izgledalo prije ljeta. E, znam da je predsjednik također pozvao tursku stranu, ne samo kako bismo možda tu raspravu vodili ne samo među nama, nego bi bilo važno voditi u zajedničkom e, e, odboru i sa predstavnicima opozicije i Turskog civilnog društva a također organizacije ljudskog prava, za ljudska prava s kojima smo razgovarali, na primjer e, predstavnici izvjestitelja bez granica. E, ovaj se parlament zauzeo za puštanje tog predstavnika, on je bio ovdje i e, mislim da su to pitanja kakva treba, o kojima treba nastaviti voditi raspravu. Znam također da predsjednik parlamenta ide u Tursku u četvrtak, vidjela sam najavu o tome Posjetili su nas e, e, i e, predstavnici komisije koji su raspravljali o detaljima sporazuma sa Turskom prošlog tjedna i gospodin Lamstor broke i jasno i jasno sve rekli o 72 mjerila. Nema nikakve liberalizacije visnog režima do ispunjavanja svih 72 mjerila ne smatramo to tehničkim pitanjem i nismo promijenili stav o tome. Samo sam htio reći, ne blokiramo mi to samo e, zbog toga da jer želimo i uzurati Tursku, nego zato što ih Turska ne ispunjava tih 72 mjerila kriterija. Evo to je zadnja stvar koju sam se reći. Drago mi je što i povjerenik Hani Federika Mogherini će voziti voditi 8. i 9. rujna rasprave e, dalje o tome i mislim da e, ćemo imati što zapratiti u sljedećim tjednima po tom pitanju. Hvala predsjedniče. Fifteen minutes Predlažem da sada odmah krenemo na izvješće Cyrusa Volskog o sigurnosti opskrbe plinom, jer mislim da možda kolega Volski može kratko dati izjavu, protivno ćemo imati problema s vremenom. Izvolite. Predlažem da zamijenimo ove dvije točke dnevnog reda. Could you please? Možete li uzeti riječ? Molim vas, izvolite kolega Čekam da oni koji žele napustiti dvoranu iziđu. Please Izvolite, možete krenuti. Predsjedniče, lijepo vas molim da ih zamolite. Lijepo vas molim da da ne govorite, da budete mirni. Hvala. Hvala vam. Pokazali ste odlučnost i moć, kao i obično, i viziju. Ovdje govorimo o jednoj hitnoj uredbi. Naš odbor je zadužen za izradu mišljenja. E, ovo je drugo razmatranje stajališta. Najprije ću iznijeti neke komentare vezano uz komentare. Oni odražavaju zajedničko shvaćanje izazova u području energetike. Gotovo sve političke snage u parlamentu se slažu s tim a najviše su doprinijeli sljedeći zastupnici svojim zapažanjima vezano uz poboljšanje teksta dokumenta. Ja sam zahvalan kolegama i zahvalan sam na doprinosima. Najprije želim spomenuti Marka Demesmakera iz EKR-a koji je naglasio potencijalne prijetnje vezanu uz e, opskrbu energijom i prvenstvo načela diversifikacije. Također je predstavio geostrateški pregled e, južnih e, prijetnji energetskoj sigurnosti, zatim Ehan Pjučok i Petra Saustrovićius iz kluba zastupnika ALDE. Oni su naglasili odgovornost svih država članica da daju svoj doprinos energetskoj sigurnosti, pritom nisu isključeni zajednički napori predviđeni uredbom o e, opskrbi energijom. Također su naglasili potrebu za praćenje tokova plina u tranzitnim zemljama, što je važno iz perspektive sigurnosti. Tonino Picula iz kluba zastupnika SID naglasio je potrebu za osiguranjem financijskih eh, sredstava za infrastrukturu. Također je naglasio tešku situaciju u kojoj se nalaze takozvani energetski otoci i potrebu da se osigura diversifikacija. Iz kluba zastupnika Pučana Dubrovka Šujica je predložila nekoliko amandmana kojima se naglašava načelo solidarnosti te poboljšanje mehanizma za eh, podjelu informacije između komisije i grupe za koordinaciju. Ja snažno podržavam sve ove doprinos. Ovi amandmani predstavljaju stajališta e, svih političkih snaga u parlamentu, konzervativaca, socijalista, pučana i tako dalje i e, jasno ukazuju da postoji konsenzus za poboljšanje energetske sigurnosti na razini Europske unije s obzirom na stres test komisije, to se može odraditi samo na regionalnoj i europskoj razini. Čini se da postoji zajedničko razumijevanje među članovima odbora za vanjske poslove da energetika predstavlja mno, da energija predstavlja mnogo više od e, sirovine i da je to e, stup e, neovisnosti Europske unije i funkcionalne energetske zajednice. Posebno treba posvetiti pažnju dakle članku 13. 13b. Želim također pojasniti dakle taj članak 13.6b. Sigurnost opskrbe plinom uvodi mehanizam za dostavu informacije vezano uz ugovore o plinu. Komisija predlaže 40 postotnu, e, postotni prag potrošnje u državnom članicama kao i bi trebao služiti kao osnova nakon koje se pokreće taj postupak izvješćivanja. Ja smatram da to treba biti glavni kriterij imamo kriterij od 8 e, milijuna kubičnih metara. Isto tako moramo uzeti energetske otoke i male izolirane, izolirana energetska tržišta, to su i baltičke države. Isto tako se prati osnovno načelo zakonodavstva Europske unije i ovaj pristup naglašava prag na razini Europske unije, ne na razini država članica. Vezano primjerice uz e, konkurentnost gdje postoji isto tako pragovi na razini Europske unije, a sve se to izražava u apsolutnim brojkama, ne u relativnim brojkama. Tu se može uvesti i kriterij veličine i utjecaj na energetsko tržište čitave Europske unije, ne pojedinih zemalja. Stvaranje jedinstvenog energetskog e, prostora je jedan od stupova energetske unije. 8 milijuna kubičnih metara predstavlja oko 5% uvoza plina Evropsku uniju. To je iznos koji utječe na regionalna i europska tržišta i čini se da bi bilo dobro da komisija dobije potreban pristup informacijama koje zemlje koje izvoze plin poput Rusije već imaju. Ovih 4% 44% omogućili bi da se e, objelodane ugovori manjeg iznosa u središnjoj istočnoj Europi, a na taj način bi se mogli prikriti neki veći ugovori u istočnoj Europi. To je također pristup koji je zauzeo i odbor Ređi u njihovom mišljenju na taj način će parlament uputiti snažnu poruku komisiji i državama članicama da se zalaže za transparentnost i jednaka tržišna pravila za velike i za male. To bi omogućilo jednaka pravila europskim tvrtkama i povećalo energetsku sigurnost država članica Europske unije u odnosu na uvoznike. Juncker nema e, na raspolaganju, nema uvid u sve ugovore i mislim da je to nešto što se mora promijeniti. Hvala gospodine predsjedniče. Šest zemalja članica ovisno je samo o jednom izvoru plina te bi eventualni prekid u opskrbi izazvao goleme probleme. Zato je potrebno uložiti dodatna sredstva u projekte kako bi se diversificirali izvori i kanali opskrbe. Mogući prekid opskrbe najčešće ne pogađa samo jednu zemlju članicu nego više njih. Slažem se stoga s novim prijedlogom jače regionalne koordinacije uz određene principe i standarde koji bi se uspostavili na razini Europske unije nacionalne procjene rizika i nacionalni planovi više nisu dovoljni za rješavanje kriznih situacija. Ovaj cilj traži usklađivanje energetske i vanjske politike Unije. Svakako podržavam stajalište izvjestitelja da kriterij vezan uz transparentnost sklopljenih ugovora ne bude samo postotak kojeg ugovoreni energenti predstavljaju u ukupnoj potrošnji države članice, nego i količina ugovorenih energenata ponajviše zbog ozbiljnih razlika u veličini energetskog tržišta i potrošnje energenata među zemljama članicama. Raduje što novi prijedlog potiče suradnju sa susjedima i uključivanje zemalja energetske zajednice u osiguravanju djelotvornijeg sprječavanja i upravljanja plinskim krizama na granici između Europske unije. Ujedno smatram kako bi prijedlog, osim obveza zemalja članica Europske unije, trebao sadržavati definiciju obveza članica energetske zajednice. Zaključno, načelo koje se po prvi puta uvodi u prijedlog o sigurnosti opskrbe plinom jest i princip solidarnosti sve u svemu smatram ga pozitivnim europskim prijedlogom kojeg vrijedi podržati pritom dodatno definirajući obveze i načela njegove primjene. naravno zahvaljujem se izvjestitelju gospodinu cyrusu Volskom na odličnoj suradnji i otvorenosti prema našim prijedlozima. Ja, ik ook eh, wil in de eerste plaats de eh, Hvala lijepo. Ja također želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Saviusu Volskom. Drago nam je da je ovaj odbor prepoznao važnost ovoga mišljenja. 107 amandmana nije malo za jedno mišljenje i ja se radujem prvom nacrtu kompromisnih amandmana, što će nam poslužiti kao za danji rad. Što se mene tiče, mogu se složiti sa svime što je rečeno, međutim želim spomenuti četiri stvari. Podržavam sve amandmane koji se tiču rizika dominacije u opskrbi plinom. Ja sam predložio čitav niz amandmana u tom smislu. Sasvim je logično da ne mogu podržati one amandmane u kojima se ne uzima u obzir utjecaj monopola na opskrbu plinom, s obzirom da podržavam energetsku uniju, podržavam i one amandmane kojima se apelira na veću solidarnost među državama članicama te uspostavu energetskih mreža. Ovi amandmani to ne prepoznaju kao nužnost i ti amandmani, a ima ih, stvaraju opasnost da se ne vidi osnovna vrednota energetske unije i to ne možemo podržati. Zatim podržavam one amandmane u kojima se kaže da moramo shvatiti regionalne specifičnosti u primjeni e, uredbe. Mi želimo veću regionalnu suradnju. I na kraju ne mogu podržati one amandmane koji govore o harmonizaciji e, te politike na europskoj razini. Moramo imati fleksibilnost, to je neophodno. Još jedan put e, zahvaljujem izvjestitelju, možete računati na moju konstruktivnu suradnju. Hvala, hvala predsjedniče. Ja također želim zahvaliti gospodinu Vojskom na uloženom trudu. Mi smo vrlo kvalitetno surađivali i mogu samo dodati još sljedeće. Postoje tenzije između Rusije i Ukrajine i upravo iz tog razloga bit će potrebne dodatne mjere kako bi se osigurala energetska sigurnost. To se odražava i u nekim amandmanima. Mi ovdje tražimo veću razinu regionalne suradnje i koordinacije. Šest europskih regija koje su definirane od strane Europske komisije su regije koje su važne u tom smislu. Međutim, ono što nije sasvim jasno u ovom tekstu uredbe je da države članice Europske unije moraju preuzeti odgovornost. Istovremeno to ne znači da ne možemo imati regionalni pristup i to je nešto što bismo trebali ugraditi u izjavu. Mislim da neki od ovih prijedloga daju veće ovlasti Europskoj komisiji, a to je suprotno načelu slobodnog tržišta. Time se također uvode određena ograničenja u nadležnostima koje imaju države članice. Zato se pitam Primjenjuje li se ovdje ispravno načelo razmjernosti u ovoj uredbi? Neke države članice bi mogle zatražiti i izuzeća. Hvala. Hvala. Nitko više ne traži riječ. Dakle, rok za predlaganje amandmana možete pročitati. Glasovanje će biti 12. rujna u odboru. Gospodin Ostrovići, slažete li se s time? Hvala. Hvala gospodine Sajrosovski. Evo kratko je napomena o putu u Kolumbiji, pa onda nećemo puno zadržavati. Evo prosljednjih dana smo puno toga doživjeli, dakle E, morali smo odgoditi pute i na kraju smo otišli, imali smo dobre razgovore sa nizom izaslanstava, predsjednikom Santosom, e, također bivšim predsjednicima na Ribe Gabrielom koji su na različitim e, stranama i taj konflikt naravno E, e, koštao je desetljećima više od 20 tisuća ljudi život i sad je zapravo sva sreća što tom konfliktu došao kraj. Još nije došlo do konačnog sporazuma. Vjerujem da će u kolovozu još e, da će, da će u kolovozu još za to biti, odnosno u listopadu još biti da će biti eh, to stavljeno na eh, javno eh, glasanje kod njih. Međutim, u do onda ćemo mi još prostati promatračku komisiju. znači na, naravno obje strane imaju svoje različite motive u tom pitanju, ali mislim da je referendum će odgovoriti na ključno pitanje. mislim koji je, a koji je za pretpostavke za koje je stvorio piše predsjedniku Ribe svojom borbom protiv pobunjenika. Dakle, da su došli do te točke kada su spremni krenuti u mirovni proces, ali mirovni proces znači da oni koji su e, bili ranije označeni kao teroristi sada budu uključeni u politički proces, to je važan politički korak svakako da se oni na u određenim e, područjima, a to je povezano i sa zemljišnom reformom koja je također vjerujem ključno nužna, a svakako povezano je s time sa najtežim pitanjima, to je da oni koji se smatraju e, kao odgovornim krivcima za terorizam e, će djelomično izaći iz ovoga nekažnjeni. Takve rasprave vode se u svakim društvima Naime, želja za slobodom i za mirom je takva da e, u jednom trenutku oni koji su bili sudionici u konfliktu postaju partneri i to je dosta težak e, korak e, i recimo kod predsjednika Riba vidimo da je njegov otac, na primjer, ubijen i to na najgori način od strane pobunjenika i gotovo u svakoj obitelji u Kolumbiji E, imate žrtava ovog građanskog rata i e, razumljivo je da e, ljudi ima onda različita mišljenja o tome i to treba moći razumjeti različita gledišta ljudi i zapravo je, treba omogućiti da se te sve različita mišljenja iznesu javnost, da se raspravlja. Mi bi trebali dati pomog, e, svaku moguću pomoć da se provede mirovni proces, ali o tome da se sve e, raspravi. Mislim, dali smo 500, 557 milijuna eura koje će e, biti dodijeljene tijekom sljedećeg godine i također mislim, samo moja zemlja otprilike 100 milijuna dala kako bi se taj proces omogućio nekako. Radit će se o vrlo teškom e, pitanjima, pitanjima reforme, e, zemljišne reforme, naseljavanja pobunjenika u određenim provincijama sa odgovarajućim socijalnim, e, ekonomskim i drugim tokovima. To je svakako vrlo opsežan posao koji treba odraditi kako bi svi imali osjećaj da su iz, na neki način izvukli neku korist iz ovog procesa i to je jedni način da se provede takav proces. Dakle, kao što sam rekao, mi smo se uključili također u to time i što smo prije pola godine također imali raspravu, video raspravu između e, partnera u ovim pregovorima i evo molim vas da nas e, poduprete u tome da pošaljemo promatračku misiju, da ostanemo u dijalogu i da, dademo sve što možemo od sebe da se stabilizira mir. E, gospodin Prera, gospodin Holt. Hvala predsjedniče. Kao što ste upravo rekli, nismo otišli u posjet krajem ožujka. Nismo to odradili tada. Mi smo trebali otići tamo iz Buenos Airesa, ali smo morali otkazati to, taj dio puta. i Na kraju smo otišli krajem srpnja. Mislim da je to bio dobar trenutak jer se situacija u političkom smislu razjasnila krajem srpnja. Dobili smo potvrdu o konačnom sklapanju sporazuma između vlade i Farka. Mislim da je ovaj posjet eh, bio vrlo dobro pripremljen. Kao što ste i sami spomenuli, imali smo vrlo zanimljive susrete kako sa predsjednikom Santosom, kao tako i sa bivšim predsjednicima. Gavidija će biti glasnogovornik i e, zapravo ključna osoba među onima koji će tražiti da se glasuje sporazuma, jer neki se i protive tome. I za vrijeme sastanka sa Uribijom smo to spoznali. Zamisao da se za vrijeme referenduma uputi promatračka misija je vrlo dobro, mislim da to možemo brzo organizirati i htio bih još završiti sa sljedećim. Naime, treba se postaviti pitanje statusa Farka. Oni su inače na popisu terorističkih organizacija, pa bi trebalo vidjeti što s time. Znam da bi kolegica Gomeš htjela smanjiti, e, odnosno smanjiti broj e, terorističkih organizacija koje se nalaze na popisu. Govorilo se i o PKK-u. Međutim, FARC je sada trenutno na popisu. Treba vidjeti što se može učiniti prije ili poslije referenduma vezano s to pitanje. Hvala na pozornosti. Hvala. Da, mislim da je ovaj posjet bio vrlo uspješan. Kao što ste vi rekli, to se dogodilo nakon nekih drugih e, aktivnosti, nakon rasprave na plenarnoj sjednici i rezolucije i želim vama također zahvaliti na pomoći i podršci i na vašim riječima. Čuli smo od bivšeg predsjednika koji vodi jednu ključnu skupinu protiv mirovnog procesa u Kolumbiji i on je govorio o nekažnjivosti. Kao što smo saznali od delegacije, važno je da ne bude nitko tko nije kažnjen. Mislim da mora biti jedan eh, proces, dakle na način da se međunarodni zločini mogu procesuirati. Mislim da je važno da to kažemo i da se to čuje. Ako je glavni prigovor mirovnom procesu u Kolumbiji taj da će pripadnici Farka biti nekažnjeni, onda mislim da treba jasno reći da to neće biti tako za sve zločine koji su ranije počinjeni. Gospodin De Grandes i neki ostali su se vratili s jedne druge misije kada su bili mnogo više pesimistični vezano za ishod referenduma. E, znam da je ironično da sada o tome govori zastupnik iz Velike Britanije, no ja sam e, se vratio sa nešto optimističnijom ocjenom vezano za ovaj referendum. Međunarodna zajednica i Europska unija ima svoju ulogu u tome da se legitimizira ovaj dogovor ako želimo podržati mirovni proces i mislim da u tom smislu možemo odigrati svoju ulogu. Mi smo se također bavili i nekim drugim pitanjima kao što je pitanje postupanja prema zatvorenicima. Ministarstvo pravosuđa je, e, njihovi predstavnici su bili vrlo otvoreni prema nama. Dakle, o tome se također govorilo i također je e, prepoznato da je bilo više kršenja ljudskih prava, a ne manje nakon potpisivanja sporazuma. Mislim da se to treba prepoznati kao činjenicu. I na kraju e, dvojica kolega s druge strane koji nisi bili u našoj misiji, dakle slažem se s kolegom Predom vezano za ono što je jutros rekao, mislim da u ovom parlamentu ne smijemo voditi stare bitke. U Kolumbiji je došlo do nekih pomaka, Predsjednik Santos je sam rekao da, dakle on nije na ljevici, nitko to ne tvrdi, međutim on kaže da želi da se potpiše mirovni sporazum, da želi da zemlja krene prema naprijed i mislim da bi svi u ovome domu trebali toga biti svjesni. Što se tiče pitanja statusa Farka na popisu terorističkih organizacija, mislim da je ono što smo čuli jutros vrlo fair, mislim da to trebamo razmotriti. Mislim da smo svi čuli neke stvari o kojima možemo razgovarati u privatnim krugovima u Briselu. Da, e, novac je bitan, kao što je rekao predsjednik Brok, ali važno je da se e, rasporedi ravnomjerno i model mirovnog procesa koji smo imali u Sjevernoj Irskoj na način da svi dobiju svoj dio dovodi do izgradnje povjerenja. Mi smo detaljno o tome razgovarali u Kolumbiji, mislim da bismo to trebali zagovarati u parlamentu. Kao što rekao je gospodin Preda, ovaj mir se sada može dogoditi nakon 30 godina krvavog rata i krvoprolića i mi moramo dati sve od sebe kako bismo podržali taj proces. Izvolite, hvala predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti kolegama koji su inicirali i organizirali ad hoc posjet Kolumbiji. Naš posjet je bio vrlo dobro organiziran, imali smo sastanke tijekom dva dana, Te sastanci su bili vrlo korisni i zanimljivi. Mirovni sporazum je potpisan prošlog tjedna u Havani. U kolumbijskim novinama se govorilo o kraju rata. Nacionalni referendum će se održati, kao što je već rečeno, u listopadu. Dok smo bili u Kolumbiji stekla sam dojam da će, e, da većina stanovništva podržava mirovni sporazum, premda je bivši predsjednik Uribe i njegova stranka izrazio zabrinutost vezano uz mirovni sporazum i naglasio da to neće zamčiti pravdu i da će zapravo pripadnici Farka proći nekažnjeni. Međutim, kolumbijski narod će samo odlučiti o tome hoće li podržati ovaj mirovni sporazum ili ne. Ovaj sporazum je značajan iskorak prema uspostavi mira u Kolumbiji, u to nema sumnje. U zemlji će se pokrenuti pomirba, integracija, kompenzacija, rehabilitacija i morat će se uzeti u obzir da u Kolumbiji ima više od 8 milijuna žrtava zločina koje su počinili pripadnici Farka. Samo u Bogoti više od 630 e, tisuća ljudi se prijavilo kao žrtve, a više od 5800 vojnika Farka sada se pokušava reintegrirati u društvo i normalni život. Od 78 tisuća vojnika još se nalazi u oružanim skupinama u džungli. Dakle, zamislite koji su e, razmjeri onoga što treba poduzeti vlada. Za to će biti potrebni značajni financijski resursi e, kako bi se dovršio postupak pomirbe i reintegracije. Iskustvo Europske unije bit će potrebno u tom procesu i na kraju nemojmo zaboraviti ono što je istaknuo kolega Kristijan Preda. Nemojmo zaboraviti da se Farkeš uvijek nalazi na popisu terorističkih organizacija u Europskoj uniji i to je pitanje o kojemu ćemo uskoro morati raspraviti. Hvala. Gospodin Lopez. Hvala. Hvala predsjedniče. Ja sam imao sreću da sam mogao biti u sastavu ove delegacije. Mislim da je to bilo, taj posjet se bio vrlo pravodoban. E, misija je bila dobro organizirana, također se dogodila u jednom povijesnom trenutku za tu zemlju. posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do takve situacije da bi se konačno mogao okončati rat koji traje već gotovo 50 godina. Izneću nekoliko komentara vezano uz situaciju u Kolumbiji. Kao što sam rekao, ovo je povijesni trenutak. Pregovori su se vodili četiri godine. Tijekom pregovora u a riječ je o vrlo značajnom procesu i za zemlju i za čitavu regiju, žrtve su imale važnu ulogu. Žrtve su bile uključene u pregovore na izravan način. To je vrlo složen postupak. Također se radilo na reintegraciji pripadnika Farka i tu se pojavilo i pitanje pravne opravdanosti, pravnih aspekata. Već postoji neko iskustvo u Kolumbiji vezano uz reintegraciju pripadnika paravojnih skupina. Pokazalo se da e, je država disfunkcionalna u brojnim aspektima, da budući da u posljednjih 50 godina nije imala kontrolu nad većinom, nad, nad određenim dijelom teritorija. Dakle, tu su zapravo oni koji su kontrolirali trgovinu drogom, kontrolirali i e, jedan dio teritorija. U tom smislu je i mirovni proces prilika da e, se da Kolumbija ponovno zaživi kao funkcionalna država, što nije bio slučaj ranije. Isto tako način moglo stati na kraj uzrocima ovog 50-godišnjeg rata. Drago nam je što se vodi kampanja i protiv sporazuma i mislim da naša uloga i uloga međunarodne zajednice još uvijek je vrlo značajna u tome. One who is a terrorist or was a terrorist is comparable as Mandela. At least yeah. Mandela has, yeah. has never organized the sve se, Mandela nikad nije organizirao trgovinu drogom, dakle te usporedbe nisu u redu. Da, ali samo hoću reći da se neke organizacije smatralo terorističkima, a zatim ih se skinulo sa popisa. Mislim da ne trebamo biti veći katolici od pape vezano uz posljedice referenduma u Kolumbiji. Ja sam bila u Kolumbiji obišla sam zatvor gdje su gdje se nalaze žene koje su pripadnice e, sindikata, njih se optužilo da su pripadnice Farka. To je bilo na samom početku mandata predsjednika Santoša i on je već tada htio postići takav rezultat. Mislim da je ovo uistinu veliki pomak i mislim da je to jedan od razloga da bismo, iz kojeg bismo trebali pružiti potporu referendumu i zapravo otići tamo u promatračku misiju. Mislim da je to dobra vijest i upravo zbog postojanja tih nejednakosti, kao što smo čuli od kolege, mislim da se može reći da je to jedno snažno društvo koje ima svoje mehanizme, postoji oporba, postoji civilno društvo, i mislim da se oni mogu pozabaviti tim središnjim pitanjima, to je borba protiv nekažnjivosti. Mislim da to također treba biti sastavni dio našeg dijaloga sa sugovornicima u Kolumbiji. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Sudjelo sam u jednoj od parlamentarnih misija u Kolumbiji, bilo je to prije nekoliko godina i tom sam prilikom vlastitim očima vidio kolika je napetost u toj zemlji, napetost koja je proizlazila iz nasilja, nasilja koje se tamo godinama e, činilo. Mislim da stoga ovo ostvarenje je ogromno, dakle da svakako treba podržati ovaj sporazum kako politički, tako i financijski i tehnički. To bi uključivalo naše izaslanstvo u vrijeme referenduma. Mislim da je to za e, listopad vrlo dobar korak. Također, e, kao član izaslanstva u Indiji, htio bih reći da Ravi Šanka, kojeg ovaj dom vrlo dobro poznaje i koji je bio vrlo koristan u nekoliko sličnih situacija, odnosno kad smo imali emisije širom svijeta, on je e, dakle do sada već mnogo puta uspio ostvariti mnogo dobrih stvari. On je uvjerio neme ljude da, da slijede Gandijev put e, ne nasilja, a mislim da je to pravi smjer. E, imamo sada voditelja nadležnog odjela u službi za vanjsko djelovanje. On uvijek zagovara i slavi mir E, Time možemo onda zaključiti ovu točku i prijeći na sljedeću. A to je sada Afganistan. Ovdje radimo zajedno sa pododborom za sigurnost i obranu. Hmm? Cool. I think uh, because of Čini se da gospodin Amrat nije još stigao ali Naviga je ovdje, pa bih predložio da mi ipak nastavimo s radom, odnosno da odmah krenemo s tom točkom. I nadam se da će nam Gospodin Vigan sada malo pojasniti razvoj u Afganistanu, posebice nakon e, NATO samita u Varšavi. A također i u kontekstu e, konferencije Zanarska i također kako izgleda naš doprinos posebice u okviru e, Saveza za partnerstvo i razvoj. Gospodine Vigand. Hvala predsjedniče što danas možemo nešto pobliže reći o ovoj temi. Upravo smo govorili o mirovnom procesu u Kolumbiji, o golemom napretku i o e, ovom mirovnom procesu. A danas počinje također i mirovna konferencija u Mijanmaru koja e, okuplja gotovo sve sudionike konflikta koji se već dugo odvija ondje i nadamo se da ćemo i u Afganistanu jednom doći do te situacije da svi sudionici se mogu dogovoriti oko mirovnog procesa, međutim, nažalost, još nismo došli tako daleko i e, također treba će nam e, e, znatna potpora vlade Afganistana kako bi tu zemlju u ovoj teškoj situaciji ne pusti da propadne još dublje u još težu situaciju nego što je, još, nego što je sada. Kolege iz DEPKA će nam se ubrzo pridružiti, a što se tiče konferencije uh, koja će se u Briselu održati 4. i 5. listopada, očekujemo e, dakle mnogim je i novinarima ali bojim se i političarima Afganistan malo sada izmakao iz fokusa s obzirom na brojne krize i ozbiljne krize no e, u, susjedstvu no to ne znači da je Afganistan doista e, prestao biti krizna točka, on je to i dalje i tu treba pomoć, tu je, tu je između 100 i 200 ljudi dnevno gine nakon samita u Varšavi koji je gospodin predsjednik spomenuo, to je samit koji je bio vrlo važan zbog svog fokusa na e, sigurnosne e, mjere i nakon toga smo odobrili e, vrlo značajna financijska sredstva za sljedeće četiri godine za prisutnost vojnika kao i za povećanje sigurnosnih mjera, dakle sve u podršku Afganistanu. Sada će se na to dodati još dodatne mjere, odnosno e, zajedno sa sedamdesetak e, partnerskih zemalja i tridesetak e, partnerskih organizacija s kojima ćemo razgovarati na ovoj konferenciji u pokušaju da se pronađu u oblici podrške e, Afganistanu. To će biti nastava konferencije u Tokiju i u Londonu gdje se također nastoji ostvariti e, ili pronaći odgovarajuća financijska sredstva za sljedeće četiri godine. Međutim, to neće biti niti neće biti jedino pitanje, dakle neće se govoriti samo o financijama nego i o ostvarenome u zemlji. E, imali smo, imat ćemo temu gospodarstva gospodarske suradnje četvrtoga i e, temu žena u parlamentu. 3. listopada ćemo imati dijalog na visokoj razini o migraciji i namjera nam je da na da tom prilikom e, se potpiše dokument o zajedničkom zajedničkim budućim aktivnostima u pogledu readmisije onih migranata koji nemaju pravo ostati u našim zemljama. Napokon također ćemo e, nastojati e, savladati posljednje prepreke koje postoje u, odnosu na e, sporazum o suradnji Europske unije i Afganistana. Evo, Pjera je stigao, dobrodošli. Posljednjih smo godina ostvarili znatan e, napredak, e, no treba ipak biti jasno da e, još treba puno toga napraviti. Neke stvari su nepromjenjivo već ostvarene, međutim i dalje tamo visoka stopa siromaštva. Imamo ozbiljnu situaciju sa pravima žena, tu treba jedan realističan pristup, e, veliki su izazovi. Zatim e, kontrola koju nacionalna vlada ima ili nema e, na cijelom teritoriju, oni kontroliraju oko dvije trećine teritorije, međutim u to jesu uključeni svi glavni gradovi provincija i e, ceste koje ih e, e, povezuju. U samom slučaju treba dalje podržavati stabilizaciju te zemlje i načelo uzemne odgovornosti. Ozbiljni izazovi pred nama se odnose na sigurnosnu situaciju, naime znate koje je SAD donio odluku da tamo tamo zadrži veliku e, e, prisutnost, dakle velikog broja vojnika, a isto tako i neki drugi partneri, uključujući neke države članice. Zatim, e, imamo Drugi veliki izazov koji se odnosi na političku spremnost e, vlade da se provedu trajne e, držive e, političke reforme, uključujući izborni sustav, izborni kalendar, isto tako i ustavne reforme. Kao treće imamo pogoršanje ekonomske situacije. Imali smo prije nekoliko godina snažnog ekonomskog rasta, ali sada je došlo do pada. Dakle, tu su E, mnoge dobre e, Kao svi, zajedno smo opredeljeni za daljnu podršku stabiliziranju i Afganistana i cijele te regije e, koja je cijela, dakle i zemlje, susjedne zemlje su snažno zainteresirane da se to dogodi. Također smo dalje predani predani nastavku borbe protiv terorizma, protiv velikog crno gospodarstva od kojih veliku korist imaju talibani, ali ne samo e, talibani. E, zatim imamo e, snažnu proizvodnju kokaina i želimo pomoć da, nacionalna vlada pomogne u smanjivanju ovog migrantskog pritiska. Dakle, to su izazovi koji stoje pred nama eh, i moramo ih imati na umu, moramo blisko surađivati sa afganistanskom vladom i sa drugim ključnim eh, igračima koji daju podršku eh, našim nastojanjima. Treba dalje djelovati dakle, u tri glavna smjera. Jedno je reforma, drugo je razmišljati treba o vrsti podrške koju ćemo davati i treće razmišljati o političkom procesu koji će podržavati i drugi regionalni e, igrači. U prvom paketu e, imamo dakle pomoć, opipljivu pomoć e, u ostvarenju onoga što je, na što se obavezala vlada nacionalnog jedinstva, dakle niz reformi u okviru za dokument o miru u Afganistanu. E, na tome smo blisko surađivali i mnogo radili zajedno sa afganistanskom vladom i vjerujem da ćete dobiti još dodatnih detalja. Drugo je dakle samo financiranje. Cilj nam je da zadržimo međunarodnu podršku barem na trenutnoj razini i tokom sljedećih četiri godine, dakle do 2020. a isto tako da povećamo učinkovitost e, uloženih sredstava jer nije da dobro samo proizvoditi velike e, makroekonomske e, brojke, nego treba pokazati da se taj novac učinkovito koristi. Da kako da će e, moj kolega iz opće uprave DEFKO o tome govoriti. I dakle na institucionalnoj razini e, a, imamo znakova kao iz pojedinih država članica da se e, da postoji spremnost na za održavanje iste razine i kao treće to je podrška iz cijele regije e, i podrška regiji dakle nije ideja da se koriste e, suprotnosti u samom e, afganistanskom društvu kako bi ova ili ona strana, bilo da govorimo o Kini, Indiji, Iranu, Iraku, dakle da bi ta, ili Rusiji, da bi ta zemlja e, profitirala. Dakle, treba nam proces koji je istinski orijentiran prema stabilizaciji, prema miru i ostvarenju prekogranične suradnje. Dakle, to su tri glavna smjera djelovanja i nadamo se da ćemo u sva tri područja ostvariti konkretne rezultate. Vlada nacionalnog jedinstva ima vrlo ambiciozan e, plan reformi. E, treba vidjeti da oni sve to ozbiljno misle i njime se pokušava e, ostvariti dakle istinska i kvalitetna reforma društva i važno je da mi to podržimo. Možda ste e, vidjeli da je u posljednje vrijeme došlo do e, bitnih napetosti između predsjednika Afganistana e, i čelnika izvršne e, tijela i o tome se dosta pisalo i u medijima. Važno je da se e, zadrži ona zajednička opredjeljena za reforme i da se dakle surađuje, da svi surađuju na e, provedbi tih reformi. Primili smo određeni broj telefonskih poziva eh, od tih dvoje glavnih protagonista. Oni su dakle kontaktirali eh, našu potpredsjednicu eh, Mogherini. Jedna od bitnih reformi je reforma e, izbornih institucija, uključujući kalendar izbora, a isto tako i zaštita i provedba ljudskih prava, poštivanje ljudskih prava koje sada je izazov u tom društvu. Što se e, toga tiče, posebnu pa, e, pažnju treba obratiti na mjere zaštitu djece, zatim protiv prisilnih brakova i za zaštitu svih onih koji su bili e, u područjima izloženima e, gdje se vodile borbe. U narednim danima očekujemo finaliziranje određenog broja e, prijedloga koji će definirati našu buduću suradnju sa afganistanskom vladom u okviru postojećih sporazuma i to će onda biti temelj za značajnu pomoć, međutim većina e, donatora, to moram reći, je naglasila da će potpora i dalje biti značajna, ali da će se s vremenom smanjivati. U ovom času samo e, afganistanska vlada svojim e, fiskalnim prihodima pokriva oko 30% svog nacionalnog proračuna. E, iz Brisela je stigla jasna poruka da buduća podrška u potpunosti ovisi o spremnosti vladi da doista provede sve reforme, uključujući izgradnju stabilnog demokratskog društva utemeljenog na vladavini prava, utemeljenog na e, učinkovitom i pravičnom e, sudstvu, na borbi protiv korupcije koja predstavlja jedno od ključnih izazova. Dakle, vrlo je važno provoditi mjere borbe protiv korupcije koje će se, e, na koje će se gledati kao mjerilo e, uspjeha. U, e, mjere i ono što je do sad ostvareno u razvoju Afganistana može se nastaviti razvijati samo uz stabilnost u cijeloj regiji. Dakle, bez sigurnosti nema razvoja kao što ni bez razvoja nema sigurnosti. E, to e, znači da je potrebna istinska politička e, potpora na visokoj razini i da dakle, to, ćemo pokušati osigurati na ovoj konferenciji uključujući ili nastojat ćemo uključiti dakle i Indiju i Iran i Kinu i Rusiju dakle nastojat ćemo razgovarati s njihovim predstavnicima na marginama konferencije dakle o paketima pomoći E, da kako će se sve sagledavati u svjetlu e, i e, krize sa migrantske krize s obzirom na veliki broj afganistanskih izbjeglica u Pakistanu i Iranu govorimo o 2,9 odnosno 2,5 milijuna ljudi koji su u tim zemljama Isto tako želimo naglasiti i važnost nelegalnih migracija prema Europi i probleme koje imamo dakle sa afganistanskim izbjeglicima koji su zapravo druga najveća e, grupa e, među e, nelegalnim e, izbjeglicima koji stižu u Europu. Vjerujemo da ova briselska konferencija može poslati snažan e, znak, e, snažan signal e, opredjeljenosti međunarodne zajednice da podrži ono što se događa u Afganistanu. Ne smijemo ni u kom slučaju biti neuspješni, tu bi cijena bila puno previsoka. Hvala. Aminat. Thank you, Chair. Uh... Hvala kako bismo uštedili nešto vremena, odnosno kako bismo imali vremena e, za pitanja. E, skratit ću ovaj dio o pripremi konferencije, a reći ću zapravo više samo nešto o ovim suštinskim e, pitanjima. Dakle, kažem kako bi poslije mogli imati pitanje, odgovore. Ono što se očekuje kao glavni rezultat jest e, e, e, okvir za budući osiguranje mira i razvoja u Afganistanu to je već spomenuo moj kolega, dakle radi se o dokumentu e, koji će opravdati ono što su na sebe preuzeli e, donatori iz međunarodne zajednice. E, surađivali smo sa afganistanskom vladom na pripremu dokumenta, komentirali smo dokument, izrađeno je nekoliko verzija koje su onda poslane na relevantne strane. Sljedeći tjedan u kavlu ćemo imati sastanak na kojem će onda Međunarodni odbor dati svoje posljednje komentare i tada će se doći dakle, do finalne verzije dokumenta. Drugi stup e, za ovu konferenciju e, dakle e, temelji za E, suradnju, odnosno za sve što se događa između e, e, Afganistana i međunarodne zajednice, dakle povjerenje i uzajamna odgovornost, dakle ono što se utvrdilo u Tokiju i zatim potvrdilo u Londonu, ponovo će se o tome razgovarati, a iznijeće se jasno koji su indikatori E, koji će omogućavati onda ili koji omogućuju i e, međunarodnoj zajednici Europskoj uniji i Afganistanu da se razgovara o uzajamnim obavezama e, što se trenutnog okvira za odgovornost tiče, dvije su teme koje u Briselu izazivaju veliku napetost. Jedno je plan za borbu protiv korupcije, dakle one planove koje vlada eventualno ima u svojim pojedinim ministarstvima. Ona to su pogotovo u ministarstvima koji proizvode prihode, dakle ministarstvo financija, ministarstvo trgovine, ministarstvo rudarstva, e, zatim e, komunikacije, tehnologije i e, dakle taj tip ministarstava. To su prema dojmu u javnosti ona ministarstva gdje se događa viša razina korupcije. Drugo je reforma koju treba pokrenuti do prosinca 2016. i koja je dakle povezana e, sa ovim prvim e, paketom. E, imamo za ovu konferenciju i treći stup, a to je niz takozvanih programa nacionalnih prioriteta. O tome će se razgovarati. Spomenut ću ovdje samo neke od njih. Ima ih desetak, dvanaest čini mi se, e, koji daju neki dugoročnu perspektivu, ali za e, e, očekujemo da će se pojaviti jedna karta ili plan za javne financije. A isto tako još četiri vrlo važna plana. Jedna je e, građanska povelja koja govori o uključenosti e, vlade u pružanju ili osiguravanju temeljnih usluga za sve Afganistance. Zatim drugo je plan urbanog razvoja. Treće e, žene u ekonomskom okruženju i četvrto plan razvoja infrastrukture. E, dakle, o svemu tome će se govoriti u Kabulu sljedećeg tjedna i u pripremi e, konferencije. I zatim e, pripremit će se i još neki drugi dokumenti. Kao što je Gunar spomenuo dakle pitanja e, roda, odnosno e, pozicije žena, znamo koliko je to važno sa raznih stajališta, zatim program regionalne ekonomske e, suradnje, bit će možda ovo jedna prilika da se osigura da i oni neki netradicionalni partneri se pojave, donatori se pojave, dakle neki novi partneri koji su spremni dati pomoć za Afganistan. I spomenuo bih još jedan jedan događaj koji nije neki usputni sa strane, e, ali da nam je sastanak e, stručnjaka za e, makroekonomske za, ekonomske mjere, dakle ljudi iz Svjetske banke, iz Ministarstva financija, da kako afganistanski, ali iz drugih zemalja koji će razmatrali ti fiskalnu politiku e, e, Afganistana. Dakle, to će biti jedan vrlo važan sastanak, premda neće imati tako veliku vidljivost u javnosti. Što se nas tiče, e, dakle, Europska unija će tu objaviti svoj E, prihvaćanje jedne obaveze e, e, kroz koju će se dati 200 milijuna eura kroz dvije godine koja će vladi dati ovaj jedan fiskalni prostor koji im je vrlo potreban, e, što znači da kada ministar financija plati ono što mora, dakle plaće, izgradnje i tako dalje i potroši 40% e, proračuna e, za obranu, što mora i dalje raditi, u današnjoj situaciji mu praktički ne ostaje više ništa, dakle jer sve što pristiže ide kroz kanale međunarodnih organizacija. ovime što nam namjerava dati Europska unija bi se stvorio taj jedan dodatni prostor da ipak mogu i nešto drugo uložiti. Svjetska banka je zainteresirana da ispita e, sposobnost Afganistana u ovim e, područjima pa bi onda mogla direktno financirati e, Afganistan. Imamo najavljene 44 zemlje u ovom času koje su dakle već potvrdile sudjelovanje, 23 međunarodne organizacije, dakle odaziv je vrlo dobar, a očekujemo i neke sudionike na vrlo visokoj razini. Što se tiče preuzimanja e, obaveza, dakle ono što će vjerovatno mnogi promatrači u svom slučaju mediji najviše gledati. E, predviđanja za sada projekcije su da bi se moglo prikupiti oko 3 milijarde E, e, godišnje za period 2017-2020. Što se Europske unije tiče, tu neće biti ništa novog. Mi smo već preuzeli obavezu podrške Afganistanu sa 200 milijuna godišnje do 2020. Možda još bude nekih e, dobrih iznenađenja, ako recimo neki netradicionalni partneri tipa Kine se zainteresiraju u ovom času ili SAD, e, dakle u ovom času i Kina i SAD e pokušavaju napraviti jedan iskorak prema raznim donatorima e, koji bi mogli preuzeti na sebe ili obećati značajna sredstva. Recimo znamo da bi Japan da, će dati jednu vrlo veliku, preuzeti vrlo veliku obavezu, sigurno sam će to biti vrlo važan doprinos cijeloj ove aktivnosti. Mislim da je to to, da mogu sada zaključiti. Zahvaljujem vam na pažnju. Hvala vama. Nadam se da će na donoskoj konferenciji sudjelovati posebice Irska, posebice zato što smo čuli upravo da će Irska potraživati 13 milijardi eura e, od e, poreza od e, Apple-a, naime. Pa bi to bilo dobro. Da, Apple sigurno to nije baš smiješno. Gospodina Hvala, gospodine predsjedniče. Dvije su teme koje bih htjela eh, iznijeti. Kao prvo bih svakako zahvalila našim eh, govornicima i rekla sljedeće. Tokom e, posljednjeg desetljeća e, milijuni Afganistanaca su e, imali ozbiljnih problema u područjima pristupa zdravlju, dakako obrazovanju i tako dalje. I tu i dalje postoji ozbiljan rizik. I dvije bih teme načela. Jedno je vojno korištenje škola. Naime, kako su se posljednjih 18 mjeseci pogoršala situacija, mnoge su škole sada e, pod prijetnjom i to ne samo od talibanskih snaga, već i od oružanih strana Afganistana dakle vojske Afganistana, postoji velika potreba da i afganistanska vlada i donatori tu proaktivno djeluju. A drugo je regrutiranje e, djece od strane oružanih skupina neme i Talibana, ali opet i vlada. Brojka se udvostručila u 2015. pa vam postavljam pitanje, mislite li da bi pozicija, dakle stajalište Europske unije moglo uključiti i ove dvije teme, dakle da se i o njima govori na donatorskoj konferenciji? Gospodin Ostrovićus, kao su ovog sastanka. Hvala, Elmer. Da, dobro si rekao. Možda bi Apple mogao pomoći Afganistanu. E, na kraju, dobro ne znam koliko bi ih trebalo biti da spase zemlju i podovede na pravi put. E, E, hvala svim panelistima koji su došli na odbor danas se izvijeste o Briselskoj konferenciji o Afganistanu danas i svakako Europska unija i zemlje članice. A da ne spominjemo i međunarodne organizacije koje su nam partneri. Svakako su su već dugo e, partneri Afganistana i surađuju s Afganistanom. Neki su rezultati postignuti, ali svakako bit će potrebna dugoročna suradnja sa zemljama kako bi se postigla ključna prelomna točka. E, vi govorimo o izgradnju kapaciteta države, uprave, o procesima koje treba uvesti nakon e, dugotrajnog e, građanskog rata, strana invazije Sovjetske unije kao i mnogih drugih e, temeljnih fundamentalnih problema koje, s kojima je suočeno afganistansko društvo. Zapravo, strategija Europske unije za Afganistan sada ističe i sada nam je potrebna srednjoročna strategija za nadolazeće godine i e, cijelim e, naglasak Europske unije na tome da Afganistan treba biti aktivno uključen u ovaj proces, imate ovo vlasništvo nad tim procesom. Bez takvog odgovornog sudjelovanja Afganistana i njihove vlade kao i društva u cijelosti ne možemo postići rezultate koje želimo i očekujemo. I upravo zato ovaj, ovaj aspekt gdje um, Afganistan preuzima uh, odgovornost i vlasništvo na time je ključno za buduću suradnju i napredak uh, sa Afganistanom. Svakako i sveobuhvatni međusobni, prednost uh, moraju biti ključni, ključna načela naše buduće suradnje. E, postignuti sporazum Europske unije, ovo samo oslanjanje putem međusobnog e, programa odgovornosti koji je ovaj ključni program za suzbijanje korupcije i postizanje kontrole nad korupcijom u Afganistanu, jer to je bolest koja još duboko prežima e, mnoge projekte u kojima smo uključeni. I ispravno je također spomenuto i da je regionalna dimenzija ključna za postizanje sigurnosti i stabilnosti u cijeloj regiji. S time na predsjedniče, uvaženi zastupnici. E, pozivam e, e, dakle konferenciju početkom kolovoza listopada oprostite da dade najveću moguću pomoć iz europskog proračuna E, širokoj javnosti. Naime, ljudi moraju znati, naime, mi trošimo milijarde, a ponekada e, je razumijevanje onoga što se postiže vrlo slabo. Znači koliko je djeca u Afganistanu, koliko je, koliko je djece moglo pohađati školu, koliko je bolnica i javnih infrastruktura izgrađeno. I Zemlja se naravno prikazuje sada u drugačijem svjetlu zbog toga i to bi još više motiviralo političare i javnost. Pozivam također na nultu toleranciju za prema korupciju u Afganistanu. E, naime, svi e, e, su postignuti sporazumi dobri, ali nisu dovoljni za borbu protiv ove temeljne, ove sve prisne bolesti u Afganistanu a kako bi se postigla veća učinkovitost e, pružanja razvojne pomoći toj zemlji i narodu. Te treća stvar, trebamo utemeljiti svoju suradnju na partnerstvu. E, sa punim sudjelovanjem samo možemo zajamčiti da ovi procesi o kojima govorimo budu e, trajni i da Eh, uz našu potporu eh, Afganistan dobije puno drugačiju budućnost organizacijom između ostaloga i ove konferencije u Briselu. Hvala. Ana Gomeš, izvolite. Kad sam posjetila izbjegličke kampove u Grčkoj prije par mjeseci, vidjela eh, sam veliki broj djece, same djece iz Afganistana i obitelji, muškarce i žene s djecom. Mislim da je bilo gotovo ne podnošljivo da se Afganistan klasificira kao sigurna zemlja ako e, znamo koliko se pogoršala situacija koliko se pogoršava. I e, kao što su rekli kolege, ne radi se samo o korupciji koja je posuda prisutna, nego i o pravosuđu za koje znamo da e, kakav je i znamo da je to nepravedan sustav e, prema ženama posebice i o, zbog nekažnjivosti, a ništa zapravo nije gore i dramatičnije i znajući kakve su to posljedice za sigurnost u Afganistanu i koliko to košta građane e, i građansko društvo. E, ali znamo da to također E, puni e, redove Talibana e, upravo zbog kršenja ljudskih prava koje provodi vlada, kao što su rekli upravo kolege. Naprimjer, s ovim upadima u medicinske ustanove, škole koje bi vlade trebala štititi, a ne okupirati i tako dalje. Ali ništa nije gore od institucionalnog i institucionaliziranog kršenja ljudskih prava, posebice djece i voljela bih i pozivam vas da iskoristite donatorsku konferenciju da se govori o, tom sustavu, takvom sustavu koji je kulturološki e, e, e, paravan za seksualno iskorištavanje djece, uglavnom dječaka. I zbog toga upravo se pune redovi Talibana i nezamislivo je da međunarodna zajednica to uvek gura pod tepih e, i čak i kad znaju to. Ja sam to naučila da se to uvek gura ispod tepiha zbog kulturološke osjetljivosti. Zaustavimo to i govorimo o tome i traži se borbu, e, tražimo borbu protiv e, nekažnjivosti i sigurnosne snage, policija i drugi koriste zapravo djecu za, svoj, za seksualne svrhe i to upravo potiče e, regrutiranje e, u redove Talibana. I to treba reći. inače samo onaj novac koji trošimo bacamo samo e, u praznu rupu i u odvode i situacija mm, neće biti ništa bolja i bit će još gore nego što je bila prije par godina inače. Zahvaljujem. Da, i s moje strane hvala na ovom uvodu. E, oprostite, e, posljednje posljednja izvjestiteljica je govorila sada o e, gospodin Amahat, oprostite, nisam, nisam pročitala. Znači, govori se o ovom 40% e, budžeta koji ide u za e, sigurnosne svrhe. I što se tiče afganskog proračuna, godišnji troškovi e, iznosi više od 5 milijardi dolara i to obično obzirom da je 7,2 milijarde cjelokupni proračun, što onda preostaje u proračunu za javna, od javnih sredstava i izdatke koje trebaju ići u javne svrhe, kad toliko ide na, na ovo. A socijalna pitanja i stanje e, ljudi u Afganistanu e, postavljaju u pitanje dosadašnju razvojnu pomoć kada možemo pročitati da više od pola stanovništva živi u siromaštvu, nemaju dovoljni pristup e, zdravstvenim skrbi. Također još e, želim reći još jednom kakva je situacija posebice djece u zemlji. Iz e, najnovih izvješća UN-a kaže se da jedan milijun afganistanske djece ispod pet godina je podhranjeno. Osim toga imaju drugu najveću stopu smrtnosti djece na svijetu. Od tisuću ih 55 umre prije 15. rođena. Kako procjenjujete ovu situaciju i također i u kontekstu e, dugoročnog financijske potpore ili mogli bismo reći to recimo e, e, u 15-godišnjoj vojnoj intervenciji. Kakvi rezultati su sada pred nama? Kako to možemo ocijeniti? I kakve strategije vi sada predlažete za jačanje učinkovitosti daljnjeg e, za, za, za bolje iskorištavanje pomoći u budućnosti? Gospodin Vigand ili je prvi od vas? Da, hvala na svim pitanjima. Pokušat ću pogledati kratko svoje bilješke, pokrenut ću od posljednjeg pitanja ako dopuštate. Mislim da zdravstvena situacija u Afganistanu doista jest vrlo loša. Sastavljanje politike je jedna stvar, ali provedba u zemlji u kojoj te takve usluge bilo gdje u zemlji e, predstavlja golemi izazov. To vjerojatno pojašnjava neke od loših rezultata. A što se tiče statistika koje ste spominjali. Ono što sam htio reći ovdje jest da načelno u Afganistanu i drugdje na svijetu E, zdravlje nije baš tako popularno i trendi kod donatora i mislim da bismo trebali razmisliti e, o Afganistanu e, prije nego što pomislimo da smo sve odradili u tom području. Europska unija podupire zdravstveni sektor u Afganistanu i nastavit, ćemo se nastaviti tu potporu ili izravno suradnjom sa ministarstvima i javnim agencijama. E, mislim, teško je doista doseći, doista ljude, doći do samih ljudi u Afganistanu, znači ili putem e, civilnih udruga ili e, udruga civilnog društva u Afganistanu, a koje bi mogle provesti tako nešto u djelo u takvom okruženju. Što se tiče vašeg e, pitanja o proračunu, nisam sigurna jesam li dobro shvatio u čemu je bilo pitanje. Mogu samo ponoviti dakle sljedeće, a to je od e, e, cijelog afganistanskog proračuna koji je proračun od prihoda koji su prikupljeni od strane afganistanske vlade. 40% svih prihoda ide u sigurnosne svrhe, znači su zadatke povezane sa sigurnosnim snagama a ostatak e, ide ono što bismo mi zvali u Europi e, obvezne ishode, znači isplate plaća službenika, mirovine, održavanje objekta, e, ne znam, gorivo za vozila i tako dalje. Dakle, to su izdaci koji su fiksni i obvezni iz godine u godinu. Ono što preostaje vladi za financiranje svojih socijalnih politika ili nacionalnih prioritetnih programa koje sam spomenuo je vrlo mali onda. A ova, ova jaz e, popunjavaju međunarodni donatori. A problem ovdje, odnosno evo, do sada, smo mi e, kolektivno kao međunarodna zajednica usmjerili svoju potporu u tu zemlju uglavnom putem Svjetske banke i Ujedinjenih naroda. Dakle, drugim riječima, vrlo je malo donatora radilo izravno nešto u toj zemlji, osim što su recimo davali potporu e, nevladnim udrugama. Dakle, većina potpore koja se daje ovoj zemlji e, ide ili putem Svjetske banke koja daje fiducijalno upravljanje koje recimo bi E, odgovaralo svima i vjerojatno jamči neku zaštitu od korupcije, to je ono što su što se imalo tu na umu. Dakle, ono što mi ovdje pokušavamo e, reći je da je fiskalni prostor vlade jako ograničen i novac za financiranje politika uglavnom je definiran od strane međunarodne zajednice, a ne vlade. Danas e, vlada razvija prave politike i mi bismo željeli vladi dati mogućnost da financira te politike izravno e, putem ugovora o državnoj pomoći. I e, mi smo prvi koji smo to predložili vladi, ali e, dobro je što će i Svjetska banka učiniti isto, oni spremaju isti, isti, imaju isti plan i vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Ovdje će vlada nama zapravo trebati pokazati sada, znaju li oni koristiti, mogu li oni koristiti vlastiti sustav i mogu li razvijati e, kolektivne prihode i raspodjeljivati ih na odgovarajući način, bez korupcije, učinkovito za financiranje vlastitih politika. Dakle, to je novi smjer koji bismo mi htjeli potaknuti. A što se tiče djece, slažem se svakako, apsolutno. Mislim da ćemo svakako nastaviti se boriti za to kao što se borimo i za situaciju žena u zemlji. I uz dužno poštovanje mislim da nije e, nije problem u tome što mi priznamo da je se radi o kulturološkoj e, različitosti i da je to problem e, u takvoj kulturi. Dakle, znači mi ne možemo koristiti Ne možemo reći, ne možemo naime ih ucjenjivati time što ćemo koristiti e, razvojnu pomoć za to, ali svakako to je stvar na kojoj isto treba raditi paralelno. Što se tiče e, konferencije o Afganistanu i rezultata, to je ono što vlada svaki, e, što tražimo svaki puta iznova od vlade. I naravno na Afganistancima je da tu proizvedu rezultate, a ne na nama nije u tome što mi postižemo našom potporom, nego što oni postižu s našom potporu, a ne radi se samo o semantici ovdje, radi se o velikoj znatnoj razlici. Ali treba također i našu potporu organizirati na odgovarajući način sa pokazateljima koji će biti mjerljivi ili barem bolje mjerljivi nego u prošlosti, ali poteškoća ovdje je da dok mi okupljamo ove svoje resurse, u recimo zakladu Svjetske banke ili tako dalje, teško je to ponovno povezati znači individualne rezultate sa individualnim eh, potporama individualnih donatora. Ja mislim da ću stati ovdje. Evo samo kratko o širem političkom aspektu. Mislim da se u potpunosti slažemo sa onim što je rekao gospodin Ostrevićus kada je rekao da se ovdje radi o dugoročnom angažmanu koji treba raditi na izgradnji mira i da trebamo još jednu srednjoročnu strategiju Europske unije, novu i zaključak je također vijeća za vanjske poslove u srpnju da treba razraditi takvu srednjoročnu strategiju zajedno s komisijom. Znači ne može se to nametnuti izvana, nego oni to moraju sami prihvatiti. I mislim da je upravo ono što E, ste rekli, znači o demonstraciji postignutih rezultata je ključna stvar kojom ćemo se trebati pozabaviti u vremenu koje je proslo do konferencije. Mi s naše strane, ali i drugi donatori. Mislim da su to legitimna pitanja koja treba postaviti. Mislim da dugoročno razdoblje e, pod predsjednikom Karzajem nije baš bilo toliko okorunjeno vidljivim rezultatima, ali sada imamo vrlo ozbiljnog e, sugovornika u vladi nacionalnog jedinstva i nadamo se da će ostati ujedinjena i da moramo tom pripomoći i svakako naglasak na borbi protiv korupcije gdje smo nedavno imali veliku konferenciju i sad imamo e, prve e, korake, imamo imenovanje e, tužitelja za mretne zločine i tako dalje. Slično kao sa Ukrajinom, ali svejedno teška situacija. Naročito teško su, naročito teško su situaciji siromašne djece i posebice siromašne djece, ali i zlostavljanje djece što treba evo, što su pitanja koja još treba rješavati, znači pomoći djeci, pomoći ženama i to se također govori u ovom e, novom, o novom okviru za međusobnu odgovornost koji se sada finalizira. Evo još samo ukazujem na sastanak za osnaživanje žena kojemu će pri sustovati predsjednik, ali kojeg će prva dama predsjedati koja je aktivna po svim ovim pitanjima i za ženu i za djecu. I pozvali smo nekoliko članova parlamenta, zastupnika parlamentu. I ako niste dobili pozivnicu, e, dobit ćete pozivnicu ako želite sudjelovati jer tu su pitanja koja će se raspravljati na najkonkretniji način gdje imamo e, puno angažiranih i eksponiranih uh, iz Afganistana koje će govoriti o tome. ne samo ono iz Kabula, nego i iz mnogo e, težih mjesta po tom pitanju u zemlji. Dakle, treba nam vaša potpora da se ne zaboravi situacija u toj zemlji, da revidiramo naš angažman i ja ćemo inače biti u još, će se zemlje naći još težoj situaciji. Hvala, ugodan ručak.